Dobro jutro svima, oprostite što malo kasnimo. Mo, budući da jutros e, govorimo o Mifitu, a prošlog sam tjedna E, dobio neke informacije i morao sam o tome obavijestiti i pregovaračku ekipu kako se ne bi u danom trenutku iznenadili. Drago mi je što mogu pozdraviti Stivina Majora, predsjedavajućeg ESME, a tu je i e, Martin direktor za financijska tržišta. Dobro došli. Ovo je 12. sastanak ovog tipa, dakle nazora i to vjerojatno treći ili četvrti o e, mifitu. E, to je jedna od aspekata iz našeg e, dakle našeg poglavlja dakle zajedničkog donošenja zakona. Dobili smo i moramo se Esmi zahvaliti 1250 stranica e, teksta, a još uvijek čekamo e, delegirane akte. Ne znam tko će prvo započeti, da li predstavnik komisije ili ESME. Predstavnik ESME. Pa e, molim da nitko od vas ne pređe 10 do 12 minuta, a svatko od vas po 5 minuta, dobro. I e, ne znam, onda će to biti svaki po pet minuta ili šest plus četiri. Steven, izvolite. Hvala vam, Markuse. Ja sam predvidio da govorim sedam minuta, nadam se da će to biti u redu. To je neki prosjek između pet i deset minuta. E, uvaženi zastupnici, dame i gospodo. I jako mi je drago da vam mogu predstaviti najnoviji razvoj situacije rada u ESMI, te nakon toga s vama raspravljati o tome. Mi smo nedavno objavili e, rezultate dvogodišnjeg rada o MIFID-u 2. E, ima 900 e, stranica pravila E, što izaziva dakle nova pitanja o kojima bi se trebalo raspravljati puno dublje i više nego li što možemo to učiniti u ovom formatu. I zato naravno vam stojim na raspolaganju ako želite da o nekim stvarima kasnije više raspravljamo. E, sada ću vam pokušati objasniti kako smo obrazložili neke e, aspekte MIFITA. E, prvo o transparentnosti svega onoga što se ne odnosi na dionice. Teško je odrediti jesu li obveznice likvidne ili nisu. Mi mislimo da naš novi pristup e, predstavlja puno točniji pristup i tako e, da e, se smatra da one obveznice koje se zasnivaju na nedavnim e, koje su nedavno bile na tržištu se mogu smatrati likvidnima. Dakle, 100.000 eura je zapravo prag kojim se odre, koji se određuje i e, moram naglasiti da smatramo da sustav koji predstavlja pravi omjer između različitih sustava je nešto što će omogućiti transparentnost i dobro funkcioniranje europskog tržišta obveznica. Ovaj režim o kojem govorimo pokriva čitav niz aktive, naročito kad se radi o derivatima. Trebamo imati norme visoke kvalitete kako bismo pokrili e, sve elemente. Što se tiče pak granica, njih određujemo na 5 e, do 35%. Nedavno je najniži prag bio 10% i smatramo da to nije dovoljno za ovakve ugovore sa visokom stupnjem likvidnosti. Ne znamo e, da li vi smatrate da je naš sustav, novi sustav sada previše ili premalo strog, međutim želim vam poručiti da je ESMA e, željela ići za vrlo širokim spektrom opsega zato što se ovdje pokriva čitav niz e, vrlo različitih ugovora koji se uopće ne može usporediti sa sustavom koji je uvriježen u SAD-u nacionalne vlasti eh, mogu imati i, eh, malo drugčije eh, pragove ovisno o potrebama. Želim inače ponoviti da je ESMA pokušala ovaj test koji je organizirala napraviti na što bolji način uzimajući u obzir različite kategorije bankovnih aktive. Mi dakle pokušavamo imati pravi e, način te procjene kako bismo vidjeli jesu li dionice i obveznice e, zaista e, u skladu s pravilima. Neki traže da se ojača test koji bi se zasnivao na kapitalu, ali ti isti dionici su nedavno tvrdili da takav test kapitala ne mogu ostvariti da bi to bilo preskupo te da ne bi urodilo konvergentnim rezultatima u cijeloj Europskoj uniji. Mi ipak mislimo da je takav tekst, test moguć i e, moramo smanjiti broj izuzeća iz financijske uredbe. E, moramo uskladiti e, e, rezultate onoga što rade financijske i financijske tvrtke jer u protivnom to bi bilo jako skupo za sudionike na tržištu koji su male ili srednje tvrtke. I e, na kraju želio bi govoriti o datumima i rokovima vezanom za provedbom i stupanje na snagu MIFITA 2. E, mislim da moramo otvoreno reći da rokovi koji su pred nama da bi se to ostvarilo su vrlo kratki. I e, mnogo toga u tom kalendaru već zapravo nije moguće. Ja e, mislim da možemo otvorno reći da ćemo zaći duboko u 2016. godinu prije nego što se to ostvari, a isto tako moraju se ostvariti i mnoge kompjutorske programe koji su nužni za provedbu toga. Mnogi od njih treba će više od godinu dana. Dakle, mnogi kompjuterski programi neće se moći izraditi prije 2017. godine i e, zato će to dovesti do neizvjesnosti o kojoj smo govorili Europskoj komisiji i dakle to će biti vezano za MIFID 2, za transparentnost i izvješćivanje. Izvješćivanje stavova je nešto gdje nadležni za kompjuterske programe moraju početi ni od čega moraju se međusobno dogovoriti e, kako e, bi se e, dogovorili kako imaju agregatne stavove po pitanjima tržišta sirovina. Dakle, trebaju izraditi te kompjutorske sustave gotovo ni od čega. ESMA također na tome radi kako bi mogla na odgovarajući način prikupiti podatke i objaviti kompletne e, financijske instrumente koje su bitne za Europsku uniju. Radi se o vrlo složenim postupcima, vjerojatno složenijim od onih za MIFID 1, za koje je trebalo tri godine da bi stupio na snagu. Dakle, ovdje sam vam jednostavno predočio čitav niz problematika kojima će se trebati baviti u sljedećih mjesec dana. Dakle, e, radit će se i o provedbi ovoga, e, izradi e, provedbenih i delegiranih akata i evropske i, i također izradi kompjuterskih sustava. Hvala, a sada dajem riječ Martinu. Hvala lijepa. Najprije ću zahvaliti izvjestitelju i izvjestiteljima u sjeni, a to su gospodin e, Ferber, gospođu Doc, gospodinu Gigolu, gospodinu Demasiju e, i drugima koji su podržali rad na cijelom postupku mifeta i isto tako e, usmjerili su cijelu raspravu na ključna pitanja. Dopustite mi također da se zahvalim ESMI koja nam je dala ove e, e, stručnu normativu. To je jako važno. Vi ste to ostvarili u vrlo kratkom roku. E, Čestitam vam na ovom paketu koji ste nam podastrli i nadam se da ćete to napraviti kako bi zaživjela jedinstveni pravilnik za ulaganja u Europi. U sljedećih nekoliko tjedana treba će budno pratiti e, taj dosije. E, tu se govori o transparentnosti, govori se o tome da treba proširiti zahtjeve za transparentnost e, i pretočiti ih na druge vrste obveznica i dionica, dakle koje nisu dionice. To je nešto na, gdje je potrebno da ESMA razradi sasvim novu metodologiju o formiranju cijena na tržištu obveznica i derivativa. I zato pozdravljamo i pratit ćemo ovaj jako iznijansiran rad ESME na toj temi. E, drugo što se tiče nefinancijskih tvrtki koje se bave derivatima na tržištu sirovina, tu je ESMA morala naći pravu mjeru i između toga da se pokriju vrlo velike firme koje trguju derivatima i e, tu dakle ćemo se pozabaviti upravo e, tim aspektima i gledati kako je to ESMA napravila, a zatim se morala također baviti i e, kalibriranjem tih pozicija i e, e, vrlo je važno naći način na koji će se to e, mjeriti u skladu s onim što je usvojio zakonodavac. Komisija za sada još nije donijela definitivno stajalište o tome. Proučavamo ono što radi ESMA kako što se tiče normative tako i što se tiče e, zakonodavnih aspekata. Pažljivo ćemo e, pratiti tu situaciju i nadamo se da ćemo uskoro usvojiti pravila. Želimo imati sva pravila, delegirane akte i regulativne tehničke norme koje bi se trebale početkom 2016. godine usvojiti. Sve to kako bi se to objavilo što je prije moguće 2016. godine u službenom listu i ništa nas ne smije odvratiti od ostvarivanja tog cilja. MIFID e, predstavlja važnu promjenu u načinu organiziranja tržišta. E, to će zahtijevati puno napora kako bi se prikupili i obradili podaci e, vezani za trgovanje na burzi u cijeloj Europskoj uniji. ESMA i nacionalna tijela koje se bave tom regulativom treba će vremena za to. E, Steven je ovdje naznačio da će vjerojatno trebati odgoditi primjenu, početak primjene MIFID-a kako bi se taj paket mogao pravilno primijeniti. ESMA nam je već taj zahtjev uputila, mi ga sada analiziramo preliminarno gledano sa stručnog stanovišta e, naš je, e, naša analiza da je takva odgoda zaista potrebna. Želimo li da se e, provedba odvija glatko? Morat ćemo međusobno razgovarati kakav će biti opseg, područje primjene i rokovi za tu odgodu. Čini nam se da bi možda najjednostavniji pristup bio da se i također pravno najutemeljeniji da se cijeli paket odgodi za godinu dana. Međutim, s vama ćemo i s rado razmotriti i druge mogućnosti. Ah, najljepša hvala. Sada ću dati kao izvjestitelj, e, dakle, dati riječ izvjestitelju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 o provedbenim i delegiranim aktima. Dakle, sada smo već u jeseni 2015. i čini se da sada razgovaramo o početku 2016. I volio bih istaknuti da je nakon usvajanja u parlamentu vijeću trebalo devet mjeseci da se pripreme za pregovore. Komisija je spriječila konačni sporazum u prosincu 2013. Sa tekstom smo dakle upoznati u travnju 2014. osvajanje u parlamentu I zapravo cijelo vrijeme sa ESMA i komisijom samo se bavimo i raspravljamo o vremenskim okvirima. I jasno mi je da je ovo pitanje složeno, to je bilo jasno od samog početka. I svi su znali koliko će truda i rada u to trebati biti uloženo. I jasno mi je da su se održavali sastanci u Briselu i Parizu i drugdje ja sam prisustvovao i tim sastancima pokušavajući razjasniti stajališta parlamenta. U siječnju na proteklom krugu trijaloga raspravljali smo o pitanju podataka i ja sam želio da se o tome pregovara kako je to i potrebno. Rečeno mi je da će sve biti učinjeno i da će do sredine godine biti spreman tekst komisije. Zatim sam dobio pismo povjerenika e, koji je rekao da će jesen 2015. biti trenutak kada će sve biti spremno. Tako da, gospodo, moram reći da nas niste previše usrećili. Odgađanje provedbe kamena temeljca financijskog tržišta i je nešto što treba imati na umu. Govorimo ovdje o određivanju posla koje smo prije više godina preuzeli na sebe kao i države članice i na kraju ćemo postati gospodarsko područje kojima je potrebno najviše vremena na cijelom svijetu da provede ono što si je zadalo. Dakle, to je MIFID 1, MIFID 2 je također pred nama. Razgovarao sam se izvjestiteljima u Sijeni jer želimo pronaći načina da se ovo riješi sa službama komisije i zanima nas u krajnjoj liniji kako stvari možemo ubrzati i pokrenuti. Kada god se dakle, dođe do razine detalja, postavit će se pitanje imamo li na raspolaganju dovoljno podataka. Iz Emira dobivamo dosta podataka koji su nam potrebni i za naš rad, tako da mogu reći da moramo jednostavno nastaviti sa time. Možda se možemo sljedeći tjedan nastaviti, baviti ovim pitanjima i zatim prijeći i na neke detalje. Određeni dio MIFIRA već funkcionira. A što se tiče transparentnosti, ponovno samo dolazi do odgađana. Dakle, kakva je to poruka koju odašiljamo? Nije baš osobita. Dakle, radi se o suštini zakonodavstva o tržištu financijskih instrumenata. Tržište mora biti transparentnije i time stabilnije, sigurnije. Tako da je odgađanje nešto što me doista zabrinjava. To sam želio jasno reći. Što se drugih stvari tiče, postoje još neke stvari koje me zabrinjavaju. Pozicija, limit pozicije, U pismu koje smo poslali komisiji mislim da je bilo jasno rečeno da je limit pozicije ograničenje nešto što je najveća briga Europskog parlamenta. Svjestan sam, sam koliko je to složeno. I ukoliko se želimo baviti derivatima i sve ih obuhvatiti, to je zapravo priča bez kraja. Ali ako kažemo da je 25% vrijednosti i da je to ograničenje za sva tržišta, to je nešto što bih doveo pitanje što ne mogu tvrditi da je točno. Sva tijela koja se bave tehničkim standardima to su prihvatila i naše su tržišta vrlo, vrlo likvidna. Tako da ove vrijednosti nisu prihvatljive. Dakle, limit pozicije od 5% je previše a što se tiče nelikvidnih tržišta, dat ću vam primjer ukapljenog prirodnog plina. Dakle, njega se dovozi brodovima i radi se o malom tržištu. Dakle, 25% za njih je nije odgovarajući. Taj prijedlog zapravo može srušiti cijelo tržište. Tako da se ovdje bavimo vrlo ograničenom, ograničenim dijelom tržišta derivata i ne sagledava se šira slika. I ja sam neprestano predlagao drugačiji pristup, barem da određenu matricu kriterija unesemo ili nešto tome slično, kako bi se mogle uvesti varijacije. Dakle, ono što predlažete za limit pozicije nama u Europskom parlamentu nije prihvatljivo u prehrambenoj industriji ne sprečava se time ono što želimo spriječiti, a za posebne e, proizvode i određena tržišta to će u potpunosti privesti kraju ovakve tržišne aktivnosti u Europi. Dakle, ne radi se samo o regulatornim tehničkim standardima koji uništavaju tržišta. U zakonodavstvu postoji izuzeće i mogućnost testiranja na tržištima. A moram reći da o tome baš nisam siguran. Također do sada smo se bavili samo graničnim vrijednostima, ne cijelim sistemom. Zbog čega, dakle, ovo čime se bavimo nužno, potrebno nam je još argumenata i nemamo nikakve konkretne brojke o veličini iznosima na samom tržištu, što znači da zapravo ne možemo prihvatiti postotak koji ste postavili. Dakle, koliko brzo možemo doći do ovih podataka? Što se tiče provedbe, tu bismo doista već trebali imati određene datume. Pravila za pitanje likvidnosti, e, pozdravljam to što je barem nešto učinjeno na tom planu. E, u ESM imamo instrumente koje se time bave. No, prvih šest mjeseci imamo pristup kofir određenim klasama financijskih instrumenata. Jer rado bih čuo nešto više o tome zbog čega to zapravo želite. Imamo e, prilično nizak, niske pragove za preokret dobiti u zajmovima i vidim da će se instrumente klasificirati kao likvidne u situacijama gdje oni zapravo nisu likvidni. I u prvom konzultacijskom dokumentu pokazuje se da je to doista stvaran problem, tako da pitanje pragova graničnih vrijednosti je nešto čime se moramo pozabaviti. Nadalje, moramo prilagoditi veličine situaciji na tržištu, što je dakle s time, radi se o transakcijama od ispod 100.000 eura, gdje u potpunosti nećemo moći nositi se sa vrijednom, vrijednostima u maloprodajnom lancu. RTS 2 spominje se izuzeća za primarna tržišta, to se u izvješću, ali oni se ne bave financijskim instrumentima sekundarnih tržišta. Dakle, bez informacija transparentnost e, ne da nijakvu dodanu vrijednost, tako da bismo voljeli čuti što se sa time događa. Što se tiče imovine, ESMA se bavi onima, onime čime se parlament, što parlament najviše zanima, pa mogu reći da je tu e, barem nešto pozitivno, ne ignorira se sve čime se želimo baviti, netiranje ugovora, članak 12 RTF-a, povjerljivo baratanje informacijama, nediskriminacija ugovora. To bi bilo bliski onome što smo mi kao zakonodavci zatražili. I konačno, izvješćivanje o transakcijama. Članci 23 24. U njima ESMA temelji e, svoju logiku na međunarodnim definicijama i bavi se identifikacijskim brojem za jedinstvenim identifikacijskim brojem za sve instrumente MIFID-a. Mnogi koji su uključeni u tržište brinu se o tome i brine ih što će se dogoditi sa OTC derivatima. Pa nas zanima zbog čega ste izabrali taj standard, a niste se odlučili za nekakve druge metode identifikacije. Eto nekoliko točaka, ali mislim da je za mene najvažniji zapravo vremenski okvir – a riječ ću još dati izvjestiteljima u sjeni analize docu ime Hvala vam. Prije svega zahvalila bih e, gospodinu Ferberu, izvjestitelju, na e, lijepoj suradnji na ovom dosjeu koju doista cijenimo. Vrlo sam zahvalna na strpljenju Mm, kada sam bila bolesna prije nekoliko tjedana što baš nije bilo od koristi u ovom trenutku. Zahvalila bih i tome što se organizirao ovaj sastanak o nadzoru delegiranih akata i provedbenih mjera e, što je činjeno pravodobno i pod vodstvom gospodina Ferbera parlament se doista držao svojih vremenskih okvira i uspjeli smo pravodobno odraditi svoj dio posla. Pokušat ću biti kratka Usredotočit ću se na dva pitanja, prije svega na odgode a drugo na, limitu, na limit pozicije. Dijelim zabrinutost izvjestitelja što se tiče odgode, odgode provedbe. Naravno, nema smisla e, brzati, ali postoji cijeli niz rizika povezanih uz predloženi pristup. I tu moramo razmotriti koju poruku se zapravo time šalje, kao što je izvjestitelj spomenuo. Dakle, koju poruku šaljemo prema van. Prije svega pozdravljam uvelike pokušaj izvjestitelja da se održe sastanci između pregovaračkih timova i služba komisije, kao i EZME, kako bi se raspravilo točno kako bi se provela ta odgoda, to je od velike važnosti. No, no ono što me najviše brine je da, su se, da već neko vrijeme slušamo glasine o tim odgodama i vjerujem da određeni dionici te odgode doživljavaju kao mogućnosti da se otvore i ponovno na stol iznesu neki kompromisi do kojih je teško bilo doći između parlamenta i drugih institucija prije već više mjeseci. Tako da me brine da velik broj elemenata unutar mifid i dalje ostaje kontroverzno, no ovo se ne može shvatiti kao mogućnost, to čine mnogi lobisti s kojima smo u kontaktu proteklih mjeseci, da se ponovno dakle otvore ta pitanja i da se to upotrebi kao jedna mogućnost za unošenje nekih daljnjih amandmana. A što se tiče obuhvata, mislim da bi to definitivno trebalo biti ograničeno upravo na one elemente koji su najviše problematični, gdje imamo najveće tehnološke izazove pred sobom, a ne bi se to trebalo primijeniti na cijelu situaciju. Nadalje, što se tiče dužine trajanja ovih odgoda, pozdravljam stajalište izvjestitelja da se o tome mora detaljno raspraviti. Mislim da nas znatno brine činjenica da ukoliko ta odgoda bude preduga, da će se izgubiti zamah. Kolege će zaključiti, konačno smo dobili traženu odgodu, sada se možemo na neko vrijeme opustiti i ponovno se početi ovime baviti kroz nekoliko mjeseci, a tada ćemo se kasnije u godini ponovno baviti ovim jedno te istim pitanjima. Dakle, to nije prihvatljivo imajući na umu razmjer problema koji je upravo doveo do revizije mifid Dakle, ključno je da se ovime nastavimo baviti kao nečim prioritetnim, kao što je izvjestitelj već spomenuo. Također, kratko bih se pozabavila pitanjem limita pozicije, jer to je spomenuo izvjestitelj. Morat ću to sa njim još raspraviti i zahvalna sam što je otvoren za to, jer upravo kao što je rekao, ovo je ključno pitanje u parlamentu, ključno i za moj klub zastupnika, kao što se svi vjerojatno sjećaju u nizu prilika spomenula sam da osobno smatram da je temelj limita pozicije od 25% previsok. E, jasno mi je da je ESMA već promijenila ove iznose kao što je danas spomenuto i da smo se sa 5 na 35% pomaknuli, no i dalje me brine poruka koju zapravo šaljemo nacionalnim nadležnim tijelima. Dakle, ukoliko temeljna granica ostaje na 25%, granica, limit pozicije se za likvidne ugovore može postaviti na neprihvatljivo visokim razinama. I jasno mi je stajalište ESME, koje smo danas ponovno čuli, dakle da je odgovor na taj izazov taj da bismo trebali vjerovati nadležnim nacionalnim tijelima da se postavljaju ograničenja za likvidne ugovore, a da se pristupa fleksibilno samo nelikvidnim tržištima, ali trenutno imamo pristup primjere toga iz Francuske gdje je limit za najveće ugovore u Europi je postavljen e, na granici od 35%. Tako da me brine da određeni dio tog povjerenja možda nije na mjestu. Prihvaćam i ono što je Esma rekla o razlikama između Europske unije i SAD u njihovim sustavima, no mi moramo raditi na temelju analogija koje su sad pred nama i primjer vrijednosti tržišta na SAD-u pokazuje da je 25% gornji e, plafon limita pozicije, a ne temeljna vrijednost. Tako da bih još jednom samo naglasila da iz redova socijalista želimo imati tu graničnu vrijednost e, koja za nespot ugovore neće biti postavljena prema trenutnim vrijednostima, odnosno da će biti niža. A od komisije smo željeli da se uvedu kriteriji nestabilnosti tržišta kada se postavljaju limiti pozicije, što je nužno unijeti u tekstu e, na razini 1. Neću duljiti, slažem se u potpunosti sa izvestiteljem, mislim da je ključna stvar ove odgode. Dobro je da je parlament sada i uključen u tu raspravu, no i dalje mislim da je vrlo važno za cijelokupu cjelokupnu procjenu učinkovitosti naših institucija da se u odgovarajućem trenutku, trenutku donesu ove odluke i e, radujem se daljnjim pregovorima i još jednom zahvaljujem izvjestitelju. Hvala. Hvala. U ime Etara, Case Winburn. Hvala vam. I ja bih zahvalila Esmi na velikom trudu radu koji je unesen u RTS. Znamo da mi koji radimo na tome već godinama, bilo kakva zamisao o kašnjenju nije baš nešto što nam dobro sjeda. No, svejedno jasno je da je MIFID velik dosije i od početka smo znali da razina 2 nikad neće biti laka. Dakle, istaknula bih nekoliko točaka u tekstu o RTS-u um, gdje bih željela malo pojašnjenja, a također bih se pozabavila pitanjem odgode cijelog paketa. Naravno, najveći problem za mene u cijelom tekstu i dalje je e, transparentski režim e, i već sam cijeli niz puta to zapravo spomenula, poput pokvarene ploče. No nema smisla da imamo projekt o Uniji kapitala ukoliko niti države niti e, tržišta nemaju likvidna tržišta i mogućnost trgovine dionicama na taj način. Dakle, rado bih čula definiciju likvidnosti, e, zadaci postavljeni na razini. Prva je bila definicija likvidnog tržišta kao tržište e, sa kontinuiranim prodavačima kupcima i mislim da ukoliko se trgovina događa dva puta dnevno da to nije odgovarajuća definicija likvidnog tržišta. Dakle, ukoliko postoji veći broj e, trenutaka trgovinja, mislim da bi to možda bila bolja definicija e, ovakvog oblika trgovanja. I kao što je izvjetelj rekao, rado bih e, da nam je ponuđena bolja razina razina eh, limita pozicije koja neće ići na štetu tržišta što se čini da je trenutno slučaj. Također javno bih spomenula i neka pitanja koja sam pismeno već poslala, poslala ESMI nakon objave RTS-a. Dakle, zanima me kako ćete odgovoriti na pitanja eh, koja su vam upućena i kada bismo mogli dobiti detaljnije odgovore. E, ovdje konkretno mislim neke detalje. Pregovarački tim parlamenta uvijek je pretpostavio e, da se ovdje radi o varaciji MTF-a i zbog toga me brine što u ETS-u 19 čini se da ste određeno administrativno opterećenje dodali malim i srednjim poduzetnicima, pa me zanima zbog čega je to nužno, jer trebali bismo olakšati, pojednostaviti situaciju u tom segmentu, a ne otežati im. Također bih voljela bolje shvatiti nešto o izvješćivanju, o best acts i kako bi to trebalo u praksi funkcionirati. E, mnogi dionici koji imaju doista svoje interesovame rekli su mi da se radi o do 36 tisuća podataka. Ne vjerujem da se radi tolikom razmjeru, no zanima me zapravo koliko će to biti veliko opterećenje kako bih barem nekakav dojam mogla dobiti o kojem ovdje razmjeru govorimo. Također me zanima da li zahtjevi za izvješćivanje će odgovarati transparentnosti e, kao što je već predloženo za model RFQ. E. Dakle, zanima me interakcija, odnos između toga dvoje. I za e SN kodove e, koji su već uspostavljeni u polju sigurnosti, zanima me kako će se njih upotrebiti za identifikaciju svih instrumenta za derivate i da li možemo možda predložiti neki e, način za identifikaciju koji će biti manje opterećujući. Također bih bolje željela shvatiti način na kojim ćemo pitanja i odgovore moći uputiti dobiti iz ESME i da vidimo da li možemo ovdje imati jedan transparentan proces što se tiče parlamentarnog nadzora e, nad tim procesom pitanja i odgovora koje se upućuju ESMI. I također bih željela čuti nešto o mm, odnosu prema upakiranim proizvodima e, unutar odredbi koje se bave transparentnošću. Dakle, to su pitanja koje sam već unaprijed e, formirala kada sam čula da se planira odgoditi cijeli paket za godinu dana. Što se dakle te odgode tiče, mislim da je doista važno da se pobrinemo da upotrebimo sva sredstva na raspolaganju kako bi izvješćivanje o podacima, ukoliko je dođe do nekakvog kašnjenja, započne ranije to zbog toga kako bismo poboljšali kalibraciju e, limita pozicije i pragova i poboljšali definicije u područjima poput likvidnosti e, instrumenata e, koje se ne bave vlasničkim kapitalom. Dakle, to sam želio spomenuti prije bilo kakve mogućnosti odgode paketa, ali naravno radije bih da se sve odradi kako je to potrebno, iako bi to moglo trajati duže. No, istodobno moramo imati povjerenje u sustav koje bi značilo da bi ta odgoda značilo, značila bolje podatke koji će nam biti na raspolaganju za kalibracije sustava. I zanimljamo da li će se koristiti testiranje i modeliranje u skladu sa odredbama o prethodnoj transparentnosti. Dakle, vrijeme u slučaju odgoda bi željela da se iskoristi učinkovito ukoliko do njega dođe, kako bismo se pobrinuli da kada dođe do same provedbe da će imati doista pošteniji, bolji sistem kao posljedicu te odgode. Provedba mifida u krajnjoj liniji trebala bi omogućiti e, pošteno učinkovito tržište kapitala za cijelu Europsku uniju, ali vjerujem također da bi to trebalo se dogoditi evolutivno kroz mogućnosti transparentnosti, a ne da ide na štetu na nepovratnu štetu što se tiče trenutnog tržišta. Dakle, što god kako god možemo upotrijebiti ovu odgodu da bi prelazak bio bolji, da bi kvaliteta sustava bila bolja, to bi mi olakšalo prihvaćanje takve, takve odgode. No moram dakle jasno vidjeti da postoji doista nekakav plan kojim bi se ova provedba poboljšala. Zahvaljujem Fabio Demazi u ime zastupnika Klueba, zastupnika GUE. Zahvaljujem, zahvaljujem izvjestitelju i drugima. Ja bih postavio pitanje ESMI. S obzirom da ste svjesni na poteškoće u provedbi, čak je izvjestitelj bio iznenađen, jer smo u prošlosti dobivali drugačije komentare od vas, tako da bismo željeli znati koliko ste već dugo svjesni mogućnosti te odgode, iako je jasno sa kakvim se problemima susrećemo u računalnom dijelu posla. No, to ne bi trebala biti isprika regulatornim e, tijelima da odgađaju svoj dio posla. I tu se slažemo u potpunosti sa Kay Swedenburn o pitanjima prikupljanja podataka koje se mora odmah provesti, jer kako ja to shvaćam, zapravo nemate ovdje i te računalne probleme, već regulatorne probleme koje moramo riješiti. Uz to, pregovarački tim u više navrata je e, jasno izlazi, izrazio svoje neslaganje sa rezultatima Espinog rada u višestrukim lokacijama i ne vjerujem da trenutni RTS ne održava zapravo potpunosti te kompromise na razini 1 e, i niti da ide u dobrom smjeru za konačni cilj Mifida. Komisija hitno treba izmijeniti RTS koji je ESMA pripremila, E, kako parlament ne bi u krajnjoj liniji trebao pribjeći prigovorima. E, promjena za ograničenje limita pozicije sa 10 na 45 na 35 je poboljšanje, no nije dostatno poboljšanje i tu bih želio naglasiti ono što je analiza rekla. Dakle, još uvijek nisam uvjeren, nisam čuo uvjerljive tehničke argumente zbog čega je tržište u SAD-u toliko drugačije od našeg da bi eh, limit pozicije u Europskoj uniji trebao biti toliko drugačiji. Slažem se da nam je potrebno različiti limiti pozicije za različita tržišta, to je jasno samo po sebi, no još uvijek to ne znači da bismo trebali eh, toliko odskakati od iskustva prakse u drugim eh, područjima na svijetu. Dakle, temeljna vrijednost za limit pozicije trebalo je biti niža od 25 vrijednosti, no ona koja se bave otvorenim interesima trebalo bi biti mnogo više kada govorimo o isporučivoj robi. Dakle, ako se odličimo za te otvorene interese, potreban nam je drugačiji raspon vrijednosti. Definicija gospodarske ekvivalencije i dalje stavlja previše prostora, a prag koji se nudi za pomoćne aktivnosti testiranja su je i dalje previsok. I to je nekako moj osnovni komentar. Nadam se da u tom radu na većoj transparentnosti i mogućnosti predviđanja za industrije da ćemo moći ubrzati cijeli proces i da nećemo nastaviti igrati ping pong jer što više si prebacujemo lopticu to ćemo se više susretiti sa problemima poput ovih koje ste spomenuli. Nemamo dakle jasan komplet podataka za to, niti imamo jasnu viziju kako će u budućnosti ovo sve biti oblikovano. Filip, Filip Lambert za zelene. Hvala vam. E, upotrijebili ste prave riječi u vašoj uvodnoj izjavi i na tome vam hvala. Gospodine Major, da radim za financijsku industriju, vjerojatno ne bi javno priznao, no bio bih zadovoljan vašim e, poslom. Vaši timovi su proveli veliki posao u provedbi RTS-ova. Ipak u tome ste se odmaknuli od namjere zakonodavca. A vi niste, e, vi niste zakonodavac, vi ste pomagač. Vi u tom procesu pomažete. Vi tražite dodatnu odgodu. To bi me dodatno razveselilo teško je raditi u financijskoj industriji i mi bismo bili zahvalni na ekstra vremenu vrijeme je da ti ljudi počnu zarađivati svoje plaće. Je li teško provesti MIFID na vrijeme? Da, naravno, trebali li dosta raditi na tome? Da, no vrijeme je da počnemo raditi. E, nemojte im popuštati, nemojte im davati e, previše prostora. Međutim, ja nisam nikad radio u financijskom industriji, ja sam zakonodavaca, zakonodavaci i ova me situacija nimalo ne veseli mi smo vam se obratili s čitavom niz zahtjeva e, s našim željeva u vezi RTS. Mi smo željeli da vi odrazite sve te namjere, dakle namjere zakonodavca. Međutim, nama se čini da su naši dopisi bili u potpunosti zanemarani i ignorirani. A mi smo se nadali da ćemo ih vidjeti u vašem prijedlogu. Kao prvo, zašto biste vi e, odabrali otvorenu kamatu. Naime, drugi indikator je nešto što se može mjeriti. A ako želimo izbjeći, izbjeći pozicijske limite, onda mi izbjegavamo e, taj problem. Ako želite nešto što je mjerljivo, a to je kao što mi zakonodavci želimo, to su onda ti pozicijski limiti koji imaju veze sa stvarnošću. Ne trebate napuhivati, napuhivati realnost, a vi to ne činite. Kao drugo, vi definirate, definirate pozicijski limite kao postotak nečeg. A to nešto je toliko specifično da mi omogućava odvajanje od pozicijskih e, limita i to se neće e, odražavati u nazivniku. Dakle, to što vi govorite je toliko specifično da mi to možemo e, izbjeći, možemo E, ugovor napraviti e, ponešto različitim i neće biti ubrojen u ovom, u ovom tržištu. I zbog toga e, smatram da je Markus dobro rekao Dakle, vi ste rekli da temeljna vrijednost treba biti 25, međutim ako govorimo o likvidnom tržištu i 5% je previše na američkim e, tržištima je situacija e, drugačija. Na primjer 2,5%. Da, hvala što ste taj e, niz pomaknuli, te vrijednosti pomaknuli. Međutim, definicija je ono što čini e, neučinkovitim pozicijske limite. U tekstu razine 1 tražimo da metodologija uzme nestabilnost e, nekih e, tržišta, primjerice tržišta sirovina, E, to, e, to je bilo dijelom prošlih e, nacrta. Tržišta jesu nestabilna, pa je možda vrijeme da se taj termin vrati. U članku 21 vi, mi smatramo da morate uzeti u obzir i broj i veličinu sudionika tržište. Vi spominjete njihov broj, ali ne i veličinu. A što se tiče iznimaka, vi e, govorite o portfoliju, o zaštiti portfolija, zaštiti portfelja možete koristiti taj izraz, međutim njime pokrivate gotovo sve. A meni se činim da ne treba taj instrument uopće izuzimati. Dakle, nismo zabavljeni imamo poštovanje prema ESMI i drugim nadzornim tijelima Europske unije, no u ovom smislu žao mi je reći e, ne radite dobar e, posao. Ne služite financijskim e, tržištima ni zakonodavcima, zato ste plaćeni. Hvala vam lijepo. Sada dajem prvo riječ ESMI, potom komisiji. Uh, Hvala vam. Već, već ste rekli da trebamo dalje o tome e, razgovarati, posebice o odgodi. Naravno, možemo o tome razgovarati na manjim e, sastancima. Mi smo vidjeli e, pitanja nakon što smo u rujnu iznijeli tehničke norme. Kanili smo na njih pismeno odgovoriti tijekom ovog tjedna. Prvo bih e, rekao da MIFID 2 je velika promjena. Postoje elementi e, za koje ne znamo kako će se odraziti na tržišta kapitala i ulagače stoga moramo revidirati RTS-ove kada se provedu. To ne znači da nećemo raditi u cilju najboljih mogućih RTS-ova. Ipak neki utjecaji MIFED 2 su za sada nesigurni. Ne znamo kako će RTS-ovi se odraziti na tržišta kapitala na osnovu toga morat ćemo ih prilagoditi i ponovo se vratiti komisiji, vijeću i parlamentu jer ćemo morati dobiti njihovu potporu. U potpunosti razumijem e, vašu kritiku u vezi odgoda. Ni mene ne veseli govoriti od odgodi, međutim tako stvari stoje. E, zakonodavci ne želi početi s pravilima e, prekasno, međutim nadam se da razumijete da je odgorda zapravo odluka su zakonodavaca. Dva su elementa u pitanju koja su povezana s odgodom. Kao prvo, ta potreba e, ovisi o konačnom obliku RTS-ova. Mi smatramo da se odgoda vezuje glavu na izvješće o izvješćivanju opozicijskim limitima to smo dobili vrlo kasno u našem procesu, taj sadržaj. Tehnički standardi su naravno isto u igri kada je riječ o odgovorima. Dakle, ne radi se samo o sadržaju, riječ je o složenim, vrlo složenim RTS-ovima. Važno je isto tako razumjeti e, kako mi naglašavamo stalno da je sve to eh, na neki način povezano sa prikupljanjem podataka, no to nije povezano, je povezano i s nadzorom sa ulagačkim tvrtkama isto tako. Mi eh, naglašavamo eh, potrebu brzog i učinkovitog rada. No slušao sam ono što ste govorili. Postoji e, dakle dobra, e, da, da postoji velika šansa da to bude dogovoreno tek 2016 morate imati pravni e, sustav, a nije riječ samo o ESMI i su zakonodavcima, nego je riječ o IT sustavima koje povezuju mjesta za trgovinu i nacionalna tijela. Ta interakcija mora biti uspješna da bi cijeli sustav funkcionirao. Mi ne koristimo ove podatke samo zbog nadzora, da shvatimo što se događa na financijskim tržištima Nama ti podaci trebaju radi dobro funkcioniranja tržišta. Mi moramo imati dobra sustave da znamo koje su obveznice likvidne, a koje nisu. Nije riječ dakle samo o nadzoru, nego i razumijevanju tržišta. Podaci su potrebni, ponavljam, za normalno funkcioniranje tržišta. E, izgradnja IT sustava može započeti te kada su svi ostali elementi stabilni, za što nam treba još nekoliko mjeseci tek u tom trenutku možete početi e, izgrađivati u potpunosti računalne sustave. Meni je žao što sam bio donositelj ove loše poruke, no tako stvari stoje, to je logistička stvarnost. To će nam e, otežati mogućnost početka rada 1. E, siječnja. Vjerojatno postoje još dva pitanja o kojima bih se rado očitovao. Hvala na iznesenim komentarima. E, pitali ste kako mjerimo likvidnost, govorili ste e, sto, o svoti od 100 e, tisuća eura i o broju dana. Kao prvo, ovo je kumulativno. Dva dana nisu dovoljna. Samo kombinacija dva dana sto tisuća dvije transakcije, 80% transakcija dnevno moraju e, biti e, zadovoljeni. Na temelju toga samo 5% tržišta će biti podložen, podložen zahtjevima transparentnosti. Naravno, možemo tražiti e, stroža pravila, strože zahtjeve, E, možemo tražiti više e, trgovinskih dana, međutim valja gledati utjecaj na tržišta, a režime će pokrivati 5% e, tržišta obveznica. E, e, e, moramo biti vrijedni, moramo biti vjerni ciljevima su zakonodavaca. A što se tiče pozicijskih limita, Rodrigo može nešto dodati o toj temi. Izneseno je mnogo kritika, to je vrlo zahtjevna tehnička tema to je različito od SAD sustavom. U američkom sustavu imamo 28 kontrakata, mi ovdje govorimo o stotinama, stotinama e, ugovora koji su podložni sustavu. U Americi regulator na tjednoj osnovi može uspostaviti pozicijske e, limite na financijska tržišta, a u našem slučaju zato nam treba oko devet mjeseci. Trebamo postići ravnotežu Dakle, s jedne strane da nema zlouporabe e, pozicija na tržištima, a s druge strane da postoje e, e, potrebe za likvidnošću na manjim tržištima i trebamo osigurati da ona ne budu negativno, negativno pogođena Dakle, već e, godinama se dobivaju podaci o pozicijskim e, limitima i to se mora onda provoditi. Mi idemo znači, e, izravno na postavljanje limita. Zašto smo donijeli ove vrijednosti? Tijekom izvjesnog razdoblja mi dobivamo dokaze o funkcioniranju tržišta E, mi e, ćemo na temelju toga prilagođavati e, vrijednosti i to možemo obaviti kroz RTS. No ovdje je riječ o tisućama vrsta ugovora, ne 28. Mi nemamo saznanja o trenutačnim pozicijama te samo na temelju toga možemo to prilagođavati. 5 postoje samo referentna točka u ESMI e, dok smo radili na izradi naših e, mišljenja e, mi smo koristili i koristit ćemo cijeli niz vrijednosti i meni se čini da je riječ onda od 5 do 35 Tu bih se zaustavio i predao riječ Rodrigu. E, hvala vam. ću vam odgovore na neke, e, neka specifičnija pitanja. No, detaljnije ćemo odgovoriti u pismenom obliku. Ono što je rekao gospodin Ferber, u smislu prvih e, mjeseci likvidnosti financijskih instrumenata bilo koja klasifikacija koja se temelji na početnoj veličini e, obveznica može se odraziti na e, sustave a mi smatramo e, da maksimum ta razdoblje može iznositi pet i po mjeseci. Hoće li primarna tržišta biti izuzeta? Da, zato što to primarna tržišta na trebaju djelovati samo na mjestima za trgovanje i zbog toga e, ta odredba vi ste spomenuli e, isto tako je sen kao standarde mi smo to svjesno učinili nakon analize svih alternativa mi e, time ne želimo nametnuti posebne e, norme, posebne standardne. Mi samo želimo e, pokazati što nadzornici trebaju za svoj dnevni posao. Njima treba jedinstveni standard koji se može koristiti u svim zemljama i zbog toga smo morali osmisliti upravo tu jednu normu, upravo jedan standarde koji se može produž, produljivati. Svjesni smo da e, postoje naravno e, neke e, interesi povezani s ovim pitanjem. Važno je da imamo funkcionalni sustav kako bismo zadovoljili zakonodavstvo vezano za zlouporabu tržišta. Mislimo da je ovo najbolji standard koji se može koristiti za čitav niz e, instrumenata. Međutim, taj standard e, će kada jednom, e, kada jednom sustav zaživi moći pokriti mnogo veći broj financijskih instrumenata. E, postoje i drugi, e, e, drugi primjeri u kojima se ISN koristi kao zahtjev, na primjer na razini prvoj. Je li veličina tržišta važna za to prikupljanje podataka e, znate da u ESMI nemamo mogućnost izračuna tih e, podataka, no e, pokušat ćemo doći do nekih kako bismo dobili što bolju procjenu te veličine postoji li namjera postavljanja strogih limita. Podsjećam odbor da je francuski e, režim uspostavljen devet mjeseci prije našeg e, prijedloga. To je bila tranzicija prema izravnijem e, sustavom. No ne možemo ga usporediti sa sustavom kojeg imamo na razini jesan. Svi temelji izračuna su na različitim temeljima. 38% je tek početna točka koja ide prema mnogo strožim e, vrijednostima. 38% nije niti prosječna vrijednost i ne e, pokriva zaštitu, odnosno hedging. Još jedan e, komentar o definiciji, ne znam je li ona preširoka ili preuska no ta likvidnost ne može pokriti dva, dva aspekta koja su, e, koja su e, spomenuta. I ako je preuska moramo dati dodatne, e, dodatne definicije, ako je preširoka onda u ugovorima moramo unositi dodatne informacije. E, mi smo se odlučili za predostrožnost, za oprez i odlučili za užu e, definiciju, no istina je da e, time se neće nikada pokriti čitavo polje koje nas zanima. A što se tiče zaštite portfelja, mnogo je uvjeta koji su postavljeni da se to obavlja točno i da te transakcije ne budu uvrštene u portfelja. Hvala vam. Uh, Hvala lijepa, oprostite što ja moram e, paziti na protok vremena i e, naročito e, gospodin Mela također želi odgovoriti na pitanja. Hvala lijepa, ja ću biti kratak. Pozorno smo slušali e, sve ovo što su izrazili e, članovi vašeg odbora, sve o čemu su rekli da su zabrinuti e, vezano za limit za pozicioniranje i likvidnost na tržištu obveznica. To je vrlo važno i važno je i za naš postupak unutarnjeg nadzora kojeg provodimo. <clears throat> I moramo donijeti odluku oko toga što je ESMA napravila e, sa naravno tužnim poštovanjem prema onome što su rekli zastupnici. Odgovori najprije moramo reći gospođi Dot da nitko ne namjerava ponovno otvoriti MIFID 2 jer e, trebalo bi postupak e, su e, donošenja odluka zapravo jednostavno bi se trebao promijeniti datum a Mm, drugo, ne treba otvarati, to je bilo jako opasno, to je stav komisije. Što se tiče toga koliko bi ta odgoda trebala trajati, mislim da trebamo izbjeći da bude prekrata rok i izbjeći da bude predug. E, što se tiče e, toga da e, to bude prekratak rok, naročito uzevši u obzir ove stručne aspekte vezane za izradu kompjuterskih programa, onda ćemo možda trebati ponovno tražiti odgodu, što bi bilo jako loše. A s druge strane, bude li rok predugačak, onda se više neće usmjeriti na to da se zadatak provede niti u nacionalnim tijelima, niti u samom sektoru. Dakle, trebamo naći neki srednji put. A e, o svemu tome komisija će e, rado raspravljati s parlamentom, s vijećem i sesmom. Bilo bi dobro da se sastanemo na neformalnoj razini pa da se dogovorimo oko tome e, što će nam biti sljedeći koraci. Hvala. E, Fabio, je li sada vrlo važno to pitanje? Ne, jedino mislim da je ključno pitanje za transparentnost o tome kada je i ESMA o ovim e, rokovima informirala komisiju, odnosno će trebati odgoda. Kada e, se vidjelo da je sve poprimilo veće razmjere, kada smo došli do konačnih zaključaka u RTS-u i malo nakon toga smo se obratili komisiji. Mislim da smo to učinili dva tjedna nakon sastanka našeg upravnog odbora, što je znači prije otprilike mjesec dana. Dobro, ja sam vas informirao o tome kada sam dobio informacije dakle, o mojim rokovima. Možda možemo to uzeti u obzir i tako se pripremiti za rad sa našim pregovaračkim ekipama. Dobro, ovim se zahvaljujem svima. E, na, hvala Esmi na tome što nas je obavijestila, iako to nije bila najbolja moguća vijest. A što se samog sadržaja tiče, dobili ste puno pisama i primjedba velikog broja kolega, a trebali bismo također e, dobiti i vaš odgovor na naše zajedničko pismo, zajednička pisma koje su poslali pregovarači. To je uvijek bolje staviti napismeno. Prelazimo sada na sljedeću točku dnevnog reda koji govori o tome da kako se treba e, uvesti konvergencija i transparentnost na tržištu Europskoj uniji. Dva su izvjestitelja, Analiza Dodd i Ludek Niedermayer. Ne znam tko će od vas dvoje započeti. Ako E, ne, ja ću odlučiti to, ja neko to citiram kao izvješće Doc Niedermayer, pa ću početi od gospođe Doc. Hvala lijepa, a sljedeći puta neka počne gospodin Niedermayer, pa ćemo tako nekako e, biti u istom položaju. Za početak zahvalila bih se kolegi Niedermayeru i njegovoj ekipi, svima u tajništvu i svim izvjestiteljima u sjeni E, zahvaljujem se i svima koji su uložili amandmane na tekst. Naravno, veliki je broj amandmana uložen i hvala svima koji su zaista pokušali to napraviti vrlo smisleno. Ulaganje amandmana zapravo je pokazalo da imamo veliki konsenzus među svim klubovima zastupnika i svim zastupnicima ovog parlamenta oko jako puno pitanja. Dakle, vezano za agresivno porezno planiranje i e, to se vidi također i na posebnom odboru za porezna rješenja. Dakle, vidimo da parlament daje prilično dobre, impresivne rezultate u tom postupku. Ja ću komentirati s moje strane, a nakon toga kolega Niedermayer će učiniti isto. E, iako smo puno radili na kompromisnim amandmanima i e, kao uvijek kada ima puno amandmana, vrlo često se u amandmanima zapravo tekst ponavlja i onda se tekst mora izmijeniti kako bi sam tekst ostao koherentan i mm, nadam se da će kolege imati razumijevanja za to. A kada unosimo vlastite amandmane pokušavamo to učiniti na što pravedniji način. Kolege su e, ponekada uputili amandmane koji su jako ojačali samo izvješće i zajedno sa izvjestiteljem e, pokušali smo ih unijeti u tekst na vrlo smislen način. E, prošli smo kroz sam tekst, prošli smo sada kroz anekse koje se odnose na e, naslove pojedinih poglavlja u izvješću. Pozabavit ću se uskoro uvodnim odredbama kao i preporukama koje se ne mogu lako svrstati pod sadašnja poglavlja. E, sasvim jasno, mnogo teksta ima za cilj pojašnjenje, što je jako dobro. O tome kakav učinak ima agresivno planiranje poreza, o poreznim rješenjima, o malim i srednjim poduzećima. Dakle, sve vezano za to bilo je vrlo razumno, a ponekad ćemo tražiti od kolega da nam pojasne što su mislili pojedinim amandmanima, na primjer o izvješćivanju, i javnoj nabavi. Tu e, moramo vidjeti svojim kolegama na što su točno mislili. Postoji međutim i čitav niz područja gdje se pokušava ostvariti kompromis između različitih stavova. Ponekad ih ima dosta koje su kolege uložili, na primjer o CCCTB-u i e, drugim sličnim aspektima. Dakle, još jednom hvala su izvjestitelju, hvala izvjestiteljima u sjeni. E, Biće mi drago e, nastaviti raditi u sljedećih nekoliko dana sa su izvjestiteljima kako bismo načinili najbolje moguće kompromisne amandmane. Jer e, ovo je izvješće koje zaista jako podržavaju gotovo svi klubovi zastupnika i nadam se da će tako ostati u daljnjoj fazi. Sada predajem riječ e, mom suzvjestitelju. Hvala Anelize. Sada e, riječ ima Ludek. E, hvala puno i zahvaljujem se analizi. Ona je zaista puno pomogla u ovom radu kao i njezino tajništvo i ekipa da neki amandmani zaista pojašnjavaju određene aspekte izvješća, tako izvješće e, razumljivije. I e, naravno za neke amandmane bit će teško <clears throat> ili teže e, dobiti potporu, ali kao i obično o tome će se odlučiti glasanjem. Vidjeli smo i neke nove ideje, borba protiv BEPS-a u Europskoj uniji, moram reći da je to nešto gdje, e, na čemu puno radimo, tražit ćemo dalje pojašnjenja od nekih od vas i pokušamo to sve uklopiti u slučaju da bude zaista koherentno i konsistentno s ostatkom izvješća. Kao što je rekla analize, aneks je najvažniji dio samog izvješća i sada smo počeli raditi upravo na tome. Imali smo prvi krug sastanaka, a sljedeći tjedan susret ćemo se s izvjestiteljima u Sijeni i nadamo se da će sve biti spremno za raspravu koja će se održati sljedećeg tjedna, a nakon toga ćemo nastaviti raditi na preambuli. Rasprava s izvjestiteljima u sjeni vrlo je važna jer ćemo dakle na taj način omogućiti da informacije dobijete na vrijeme. Nadam se da ćemo ostvariti kompromisne amandmane, da će izvješće biti dobro, ali još je važnije da e, to sve bude koherentno. E, budemo li glasali jednostavno o svakom pojedinu od tristotinjak amandmana, to neće biti moguće. Zato ćemo napraviti kompromisne amandmane. E, aneks je izuzetno važan, važniji od preambule i e, važno je kako bi vijeće i komisija e, uzeli u obzir ovo što radimo i to shvatili ozbiljno. Ja mislim da su izrađeni dobri prijedlozi i mislim da kada se radi o porezima na poduzeća tu možemo polući dobre rezultate. E, mogu zaključno reći da se nadam da će rezultat našeg rada biti jasan i razumljiv te da će dakle to biti dobri kompromisni amandmani. Tu e, zapravo ne mislim samo na dogovor između mm, analize i mene, e, već nešto što će naići na podršku klubova zastupnika. Ima i nekih amandmana koji izlaze iz eh, sadašnjih okvira Europske unije i mislim da oni tu nemaju mjesta jer će umanjiti vjerodostojnost ovog izvješća i to ne bi bilo dobro eh, za program koji se odnosi na PEPS. Dakle, pokušat ćemo finalizirati ove kompromise za glasanje u ekonu. Nadam se da će naše izvješće biti dobro, ne samo dobar prijedlog e, tog izvješća, već da će izvješće naići na veliku podršku e, na plenarnoj sjednici. Drago će nam biti nastaviti raditi na ovim pitanjima s izvjestiteljima u sjeni kao i s ostalim članovima odbora. Hvala svima. Hvala Ludeku, a sada dajem riječ izvjestiteljima u Sijeni, najprije bend Luke iz ECR-a. Hvala lijepa predsjedavajući, evo ja ću govoriti njemački. Za početak zahvalio bih se dvoma izvjestiteljima. Oni su jako dobro e, sačinili izvješće i drago mi je što mogu nastaviti raditi na ovom izvješću s vama. Imam čitav niz amandmana, iako je izveće pozitivno, ali želim vam izložiti e, najprije rezerve. E, o e, tome kako definirati dobrog poreznog obveznika, naime kako to odobriti. Mislim da je ta zamisao teško provodiva, e, naročito zbog toga što je plaćanje poreza povjerljiva informacija. Ovdje bi možda bolje bilo da se uvedu e, mjere koje će se primjenjivati prema metodi slučajnog uzorka. Jer teško je da se nekoga e, proglasi dobrim e, poreznim obveznikom, a, da se pritom sve e, duboko ne analizira. Zaista, ideja iza ovoga jest dobra, ali jednostavno to nije prevodivo. Što se tiče obvezne provedbe mjera, poreznih mjera i razmjena informacija o preliminarnim rješenjima i odlukama. Moj klub zastupnika smatra da je zaista važno da se obratimo općoj upravi za tržišno natjecanje. Jer to nije samo pitanje vezano za poreze, već se radi i o mogućnosti da se dobije nezakonita potpora. I e, zato bi bilo važno da komisija dobije tu informaciju kako bi se takve E, prakse spriječio i važno je da se posjeduje odgovarajuća informacija. Što se tiče preporuke A6, e, to bi možda bilo previše složeno jer bi dovelo do politiziranja samog procesa. mislim da obaveze vezane za odredbe vezane za poreze nisu u nadležnosti Europske komisije, pa predlažem da se to izbriše. Što se tiče promjene samih e, temelja, e, to je nešto što bi naš klub htio da se izbriše E, zato što se radi o pitanjima e, gdje su nadležne države. E, želim reći da to govorimo imamo kluba zastupnika i ja inače osobno malo drugačije viđenje ove stavke i ja osobno mislim da bi to moglo biti korisno. Naročito gledamo li ovdje na jedan onu obaveznu E, bazu, e, odnosno osnovicu, jer tu e, se ne bi podrivala suverenost određene države. I iz tog razloga ja ću uložiti amandman zasebno u kojem ću reći da posebna pravila vezana za mala i srednja poduzeća da se one mogu izbrisati jer bilo bi teško odrediti prag, bilo bi teško odrediti tko ima pravo na izuzeće. I zato mislim da od komisije trebamo tražiti da definicija koju uvede bude vrlo jednostavna kako bi je mala i srednja poduzeća mogle primjenjivati. I isto tako da se ona primjenjuje na sve tvrtke. Želim također taj prijedlog e, odnosno podastati prijedlog e, da u komisiji se e, u okviru opće uprave za tržišno natjecanje imenuje jedno neovisno tijelo koje će sve ovo pratiti. To je u svakom slučaju preporuka koju dajemo vezano za stavku B2, a želimo da se izbriše u C1 e, referenca na e, međunarodni aspekt jer jednostavno oporezivanje nije nešto što je u nadležnosti Europske unije. Dodajem da bismo kada se govori o poreznim rajevima u C2 da bismo tu mogli tražiti od komisije da provjeri kakve sporazume imamo s pojedinim državama koje su proglašene proreskim e, rajevima, mogu li se one izmijeniti. A što se tiče e, poreskih e, rupa, Mislim da ovdje ta referenca jednostavno nije prikladna jer postoji sukob po pitanju nadležnosti i tu bi komisija preuzela neke nadležnosti koje su zapravo u rukama država. Iz tog razloga mislim da se ova preporuka treba izbrisati. I zapravo općenito uzvrši svi dijelovi izvješća koji se bave oporezivanjem trebaju se isplatiti e, Često se spominje i PDV, ali to je zapravo izvan područja e, primjene ovog e, izvješća jer se moramo ograničiti samo na porezna poduzeća, a ne na PDV. Hvala. Hvala gospodine Luke sada e, u ime liberala e, Zapravo mislim da izvjestitelj nije tu i čini se da se nitko ne javlja u ime liberala, pa ću stoga dati riječ e, GUE. Ni tu nemamo predstavnika kluba. Hvala vam, zahvaljujem izvjestitelju. Dakle, prošli smo kroz podnesene amandmane i očito ćemo se suočiti s određenim sukobom. Neki od nas će e, snažni zagovarati pojedine elemente ovoga, a drugi druge. Dva ključna pitanja za nas što se tiče poreza na dobit jest da poduzeća e, moraju platiti svoj pošteni dio poreza na dobit i da to bude transparentno i jasno građanima, osobito u zemljama gdje funkcioniraju, djeluju multinacionalna poduzeća i to ona koja funkcionira više država. Druga je stvar pitanje subsidijarnosti ili e, suverenosti. Dakle, u amandmanima koje smo ponijeli pokušali smo se pobrinuti da da se ta ravnoteža ispravi u smislu toga da se pobrinemo da informacije relevantne državljanima i vladama budu javno objavljene e, i da sve bude na raspolaganju, no dok se istodobno zaštiti u potpunosti pravo vlada da e, svoje vlastite porezne stope određuju, uključujući i one za e, poduzeća. Vidjeli smo već cijeli niz vlada, uključujući Irsku, koje su ponovno uvele sisteme koje omogućavaju korporacijama da izbjegnu plaćanje svog poštenog dijela poreza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 posljednjem prijedlogu zakona o financijama. Ono što je ovdje ključno što se naših amandmana tiče je da koje god mehanizme vlade provedu, državljani tih zemalja i diljem Europske unije moraju biti svjesni o čemu se radi i da sami iz prve ruke mogu vidjeti koliko je poreza naplaćeno, odnosno koliko poreza nije naplaćeno koje bi se dakle mogao upotrebiti za javne usluge. Dakle, to je, sve poveze s našim osnovnim stavom što se tiče e, nadležnosti i prava samih vlada e, koje mogu mijenjati porezne stope za e, korporativni porez ukoliko smatraju da je to potrebno. Dakle, to je u potpunosti ključno za nas. Podnijeli smo cijeli niz amandmana i zamolili bismo izvjestitelje da, da se pobrinu da dođe do prave rasprave što se tiče stvaranja kompromisnih amandmana kako bismo na kraju izvješće mogli svi zajednički podržati i kako bi parlament mogao razviti jedan dokument koji ne samo da će dobiti potporu ovog doma, već i ljudi koji su nas e, ovamo poslali, dakle državljana naših država članica i upozorio bih e, na okupljanje velikih klubova zastupnika oko kompromisa koji neće imati široku podršku u ostatku klubova ovog doma jer smatram da bismo da bi to bilo odbijeno kako na vijeću tako od samih država i to s pravom, a građani bi to svakako odbili. Zahvaljujem e, u ime zelenih, molim Scott Cato. Hvala vam, kao što je običaj, ali s najboljim namjerom zahvalila bih izvjestiteljima na napadnom radu i osobito na dobre volji koju su ukazali u jednom vrlo teškom području gdje dolazi do neslaganja ne samo unutar klubova, već i između klubova, tako da je doista to jedno osjetljivo pitanje koje moramo riješiti. Prije svega nekoliko komentara o samom postupku prije nego što prijeđem na detalje o našim amandmanima. Proces smo započeli sa nekoliko sastanaka izvjestitelja u sjeni, bilateralnih sastanaka i to mislim da je vrlo konstruktivan početak rada bio prije ljeta. No, od kako smo dobili e, ovaj nacet izvješća, nismo imali sastanke e, izvjestitelja u Sijeni. znam da su predviđene na dolazećim tjednima, to pozdravljam. Analiza je rekla da je došlo do konsenzusa i kompromisnih amandmana koje je tajništvo sastavilo, no mene također brine da kompromise sastavljaju dva najveća kluba u parlamentu. I ukoliko je to slučaj, to doista ide protiv duha parlamenta gdje bi svi klubovi, bez obzira o veličini, trebali biti uključeni od samog početka u formiranju kompromisnih amandmana, a kao predstavnica jednog od manjih klubova koji koje osobito ovo pitanje zanima, naglasila bih još jednom tu stvar. Postoji cijeli niz amandmana, kao što je analiza spomenula i postoje e, raspodjele, odnosno razdori unutar samih klubova. Dakle, ovdje dolazi do podjela po nacionalnoj opredjeljenosti unutar svih klubova, što nije iznenađujuće jer je ovo kontroverzno pitanje i na nacionalnoj razini i na razini Europske unije. No to je upravo ono pokuša, ponašanje protiv kojega se želimo boriti. Svi želimo raditi eh, na interesu eh, Europe, a ne samo unutar uskih nacionalnih interesa. E, inače zapravo samo e, podlježemo tom divide impera koje pokušavaju velike korporacije e, uvesti. Dakle, ne želimo se uključivati u to snižavanje standarda, već se, nacion... se međunarodni prioriteti moraju imati na umu. Dakle, radimo na poštenom oporazivanju, a ne na razdiobama koje se temelje na nacionalnosti. Konkurentnost, konkurencija bi zapravo trebala se voditi na temelju inovacije, pružanja proizvoda, pružanja uzloga, a ne o poreznim inovacijama ili u tome da države članice pokušavaju u poreznom smislu privući određena poduzeća. Dakle, što se tiče merituma naših amandmana, prije svega, ono što nas najviše brine nije obuhvaćeno u izvješću, a to je pitanje e, velikih računovodstvenih e, i pravnih službi koje zapravo najviše rade na tom izbjegavanju plaćanja poreza jer od toga profitiraju dakle, poduzeća. To je spomenuto u izvješću i mislimo da to mora jasno biti ovdje naglašeno uz snažne amandmane koje bi onemogućili takvo, takve prakse računovodstvenih poduzeća. Dakle, amandman 3.1.4 detaljno predlaže e, mogućnosti za razbijanje monopola takvih računovodstvenih poduzeća. Što se tiče e, CCCTB-a, smatramo da naš posao nije da e, radimo na temelju razmjerno slabih predloga komisije, niti da podržimo nacionalne interese koji dolaze od strana vlada, što nije obaveza nas kao zastupnika. Na nama je da pokušamo dobiti ambiciozne rezultate i da poguramo komisiju na radu na CCCTB-u, a bojim se da ne postoji dovoljna inicijativa ambicija u trenutnom ovom izvješću. Dakle, mi moramo predvoditi, a ne samo slijediti ono što na čemu komisija radi. Dakle, moramo upotrebiti snagu građana i da im damo snažniju pregovaračku moć e, u odnosu na vijeće gdje znamo da je većina dobrih mjera i namjera najčešće blokirana. Što se zviždača tiče, mislim da odbor takse ne bi nikada bio formljen i kao zakonodavci bili bismo u mnogo slabijem položaju da nismo dobili informacije od zviždača. Vrlo je važno da imamo snažnu zaštitu za njih u ovom izvješću već postoji dakle zaštita, ali željeli bismo da se to u konačnom izvješću osnaži. I to što se tiče izvješćivanja po pojedinim zemljama, to smatramo velikom prednošću ovog izvješća i drago nam je što je uvršteno i to je neka, jedna stvar oko koje čini se da se svi slažemo, pa neka to bude veliki doprinos parlamenta u pitanju transparentnosti kod oporezivanja. Dakle, imat ćemo tri sastanka u Sjeni, nadam se da će biti prijateljski zanimljivi, e, iako se možda ne slažemo svi uvijek oko svega, ali rado bih da se e, vratimo tom duhu e, snažnog kompromisa, a ne slabe većine, jer moramo shvatiti razliku između kompromisa i konsenzusa a ja bih rado izbjegla lažne konsenzuse koje mislim da su gori od jasnog neslaganja na temelju načela. Hvala. Marko u ime fdd Hvala i ja zahvaljujem e, izvjestiteljima na tom što su pokrenuli ovako konstruktivan dijalog. Već na prvom sastanku pojavili su se važni elementi e, rasprave, elementi e, na koji možemo naći zajednički jezik. Dakle, počeli smo s vrlo dobrih temelja. Pokušat ću sintetizirati neke točke koje smatram temeljnima a e, bit će mi ih drago vidjeti u e, kompromisima koje ćemo predlagati i koje ćemo prihvatiti. Kao prvo, e, smatram da su dva osnovna elementa Prvo, transparentnost, koncepcija transparentnost, to je danas e, temeljni koncept kada govorimo o svim ovim e, problemima e, oni koji su sudjelovali u radu odbora takse zna koliko je bilo teško dobiti informacije o ovoj temi Dakle, treba nam jedinstveni e, pristup prema transparentnosti. A što se tiče izvješćivanja po zemljama koje je javno, pokušava zapravo uspostaviti e, okvir i olakšati e, čitanje unutar E, financijskih izvješća velikih korporacija i banaka. Objavljivanje podataka u tim slučajevima vrlo često se to obavlja na složan način a izvješćivanje po zemljama je posebice važno upravo za čitanje tih podataka ne samo za tehničare nego i za obične građane. Drugi važan element je stvoriti uvjete tržišnog e, natjecanja koji su zajednički svim vrstama poduzeća unutar Europske unije. Dakle, e, snažan e, pristup kojim bi se ojačao pristup CCCTB-a je važan stvaramo definicije koje su zajedničke za svih 28 država članica i ostavljamo izvisno diskrecijsko pravo svime njima da uspostave svoje stope e, oporezivanja. Međutim, osnova mora biti zajednička za sve e, članice kako se ne bi diskriminiralo neka poduzeća u odnosu na druge. A kada govorimo o PDV-u, to nije tema ovog izvješća, to je drugi važan e, problem u kojem ne postoji koordinacija u Europi. Ipak, kada govorimo o transparentnosti, smatram da bi bilo dobro uvrstiti zahtjev za uspostavom javnog europskog registra o podacima poduzeća. Danas e, takav, e, takva koordinacija ne postoji, niti mogućnost izmjene, razmjene informacija o poduzećima koje djeluju na području Europske unije. Dakle, javni e, registar koji bi bio transparentan je neobično važan. E, nedostaju još neki elementi po mom mišljenju. Mi smo ih predložili u našim amandmanima. Kao prvo uloga banaka. Banke su imale i imaju vrlo važnu ulogu u kontekstu narušavanja tržišnog natjecanja i pomaganju velikim korporacijama u izbjegavanju plaćanja poreza ili njegova, njegove utaje. U ovom izvješću kao i u e, drugom izvješću odbora takse govori se o savjetovanju, međutim važno je znati da bilo koji tijek novca prolazi kroz banke, bankarske transakcije, stoga moramo tražiti od financijskih institucija koje djeluju u okviru Europske unije potpunu transparentnost moramo moći slijediti tijekove novca. Samo u tom slučaju ćemo moći spriječiti da oni budu skriveni na bilo koji način. Dakle, valja istaknuti ulogu banaka u ovom pogledu postoji još jedan element oko kojeg ćemo se teško usaglasiti a to je da svaki dan vidimo kako postoji politička volja nekih e, država članica u e, nepostojanju u želji da se ne e, riješi problem Čitali smo o tome prije koji dan i to u njemačkim novinama. Vidjeli smo da su u vijeću blokirane mjere upravo u ovom pogledu. Stoga smatram e, da trebamo se usaglasiti oko toga tko želi, a tko ne želi riješiti ovaj e, problem i tko želi zapravo zadržati stare načine djelovanja koji više nisu održivi. Posljednja točka koja se vezuje na temu banaka je potreba, po mom mišljenju, preporuka. Preporuka koje se odnose na kontrole i sankcije prema onima koji ne poštaju ove propise treba nam zajednička definicija zajednička definicija poreznih e, poreznih oaza i crnih e, popisa treba isto tako e, tražiti e, sankcije na postupni način za poduzeća ili financijske institucije koje ne poštuju pravila transparentnosti, koje ne surađuju i koje i dalje se ponašaju na taj način e, u zemljama koje su na izvjesnoj e, crnoj listi. Kolegica iz Zelenih spomenula je zviždača. Bez njihove uloge mi danas u Europskom parlamentu ne bismo mogli govoriti o ovoj temi. Stoga je nužno iznijeti prijedlog e, kojim bi se institucije pobrinule da e, zakonodavstvom zaštiti se te osobe i mi u Italiji imamo kad kad zakonske akte koje se mogu iskoristiti kao najbolje prakse, a tu su naša iskustva sa zaštitom e, svjedoka koji svjedoče protiv e, mafije. Mi smatramo da, je, da tu vrstu zakonskih akata možemo iskoristiti i u ovom okviru. E Hvala, ne vidim nikoga u ime NF-a. Da li se još tko javlja za riječ? Gospodin Fernandez, izvolite. Hvala vam. Prije svega zahvalio bih se izvjestiteljima i u svoje ime i gospodina Havregija bih rekao par riječi koji je nekoliko amandmana predložio. Jedan problem koji se čini da se pojavlja što se tiče stava parlamenta o poreznim oazama je da se traži njihova definicija kroz objektivne kriterije. No, Ramon Hauregi i ja predložili smo amandmane e, kako bi se postavili, odredili ti kriteriji. Njih se može proširiti ili smanjiti u njihovom obuhvatu, no potrebno nam je određeno mjerilo kako bi se odredilo što je doista porezna oaza. Neki prijedlozi uključuju niske ili nepostojeće porezne za socijalna davanja ili porezne olakšice za eh, osobe koje nisu stanovnici, koji ne sudjeluju u automatskoj razmjeni informacija eh, ili ad hoc sastavljanje pravnih ili poreznih odluka ili de facto priznavanje bankovne tajnosti i tako dalje. Dakle, popis možemo povećati, smanjiti, no smatram da jest potreban jedan takav popis kriterija kako bi se jasno definirala porezna vaza, Također smo se dogovorili oko uspostavljanja poreznog identifikacijskog broja na europskoj razini, no porezne agencije moraju u to također biti uključene. Možda bismo trebali uspostaviti takvu agenciju koja bi se bavila slučajevima prekograničnog izbjegavanja plaćanja poreza. I oni bi se mogli baviti tom, tim popisom kriterija koji se bave određivanjem poreznih oaza i tome sličnim. Europski parlament, niti cijela Europa, ne bi se trebala zavaravati. Neke stvari moramo jasno reći. Parlament je suzakonodavac i Gospodin Šojble je bio nema dugo prisutan na našem odboru, tako da se moramo početi pitati da li bi se e, odluke u vijeću trebale donositi jednoglasno ovakvim pitanjima ili više ne bi. Zahvaljujem izvjestiteljima još jednom. Hvala vam. Da li se još tko javlja za riječ, gospodin Send? Izvolite. Samo kratko. Predložio bih da imajući na umu da određena manjina zastupnika ima miješane osjećaje o ovoj temi. Dakle, svi smo za transparentnost, ali ne u potpunosti za konvergenciju. Dakle, sami tekst bi trebao razlikovati, odnosno razlikuje ono što se bavi transparentnošću, a ono što se bavi konvergentnošću. Dakle, kada ćemo glasati Glasat ćemo da za transparentnost, a ne nužno za, za konvergenciju. Dakle, koordinacija je opet nešto što je malo miješano, znam, ne znamo radili se o koordinaciji transparentnosti ili poreznih politika, poreznih stopa. Ukoliko se radi o koordinaciji transparentnosti, mi smo za to. Ukoliko se radi o koordinaciji konvergencije i poreznih stopa, bojim se da ćemo biti protiv toga. No, konceptualno trebalo bi dakle razlikovati na razini tog teksta kako bi samo glasanje moglo biti transparentno. To bi bilo od velike koristi. Hvala. Hvala vam. Dati ćemo riječ ponovno izvjestiteljima. Ludek. Dobro, bit ću kratak prije svega, uvijek cijenim ovu raspravu koja je iznijela cijeli niz tema o kojima ćemo raspravljati u nadolazećim danima. E, doista e, smatram da bi nam sastanci izvjestitelja u sjeni trebali pomoći u formiranju kompromisa, ali za time se mora preuzeti i odgovornost oko toga da ono što predlažemo doista bude kompromis, jer to znači da bude prihvatljivo za većinu klubova. Dakle, to bismo trebali imati na umu i mislim da u tome možemo i biti uspješni, jer kao što sam rekao, samo kroz kompromise možemo e, dobiti kvalitetno izvješće, a ne e, kroz glasanje o 300 amandmana. Dakle, većina onoga što smo čuli e, o tome ćemo svakako raspravljati. Nadam se da ćemo raspraviti i o ovom prijedlogu na temelju dokaza merituma i pokušati pronaći način da se to jasno sroči kako bi jasnoća, osobito u aneksima, pružila podršku izvješću, a ne podkopala ga. Što se tiče e, dokaza, moram spomenuti da je problem Bepsa nešto što nisu otkrali zviždači, e, već je se na tome radilo na temelju našeg e, zahtjeva unutar G20 i to duže od dvije godine, a sada raspravljamo o tome kako provesti najbolju moguću reakciju na BEPS i o tome tim se bavimo već dugo vremena, ovaj problem je dugo vremena prepoznat, a sada bismo trebali pronaći kako na to učinkovito reagirati. Zaključno, e, radim se konstruktivnoj raspravi nadam se da će izvješće e, i dalje ostati jasno, razumljivo, kvalitetno i da će dobiti široku podršku. Hvala. Zahvaljujem Ludek Analiz. Hvala. Ne želim preduhitriti nijakve moguće rasprave na sastancima izvjestitelja u Sijeni, ali možda bi od koristi bilo samo razjasniti nekoliko točaka koje su kolege spomenuli. Cijenim sve komentale, mislim da su doista iznimno koristi bile. I samo kratko, gospodin Luk je spomenuo niz važnih stvari. Što se tiče oznake e, urednog poreznog platiše, Možda bismo tu mogli pojasniti da bi se trebalo raditi o snažnom objektivnom procesu čime bi sam tekst bio prihvatljiviji. Što se tiče pitanja procjena komisije o jazu porezu na dobit unutar a šest preporuke, mislim da je trenutno problem e, u tome da je ovaj proces već nešto politizirano. Dakle, traži se od komisije da jedan snažni, otporniji proces e, postavi, a kroz to bi se ovako politikanstvo moglo smanjiti jer se radi o nekim procesima koje bismo željeli zajednički provesti, ali koje nužno ne poštuju svi. Dakle, o tome možemo još raspravljati. Pitanje uloge komisije u međunarodnim sporazumima u C1 spomenula bih samo da trgovinski sporazumi jesu uključeni, pokriveni e, u preporuci C3, tako da je to već možda u tekstu, no možemo i o tome dalje razgovarati. I što se tiče e, amnestije, poreznom smislu, to je jedno područje kojim se bavimo i čini se da postoji želja države članica i drugih dionika da komisija pojasni okolnosti unutar koje bi amnestija mogla biti odobrena ili ne bi. Dakle, ja situaciju vidim tako da se time ne bi nužno narušavala e, suverenost država članica, ali da bi mogla biti od koristi u smislu pružanja određene stabilnosti. Mnogi komentari i komentari Mata iz Goja, slažem se uvelike sa time, moramo imati uravnotežen pristup, transparentnost je tu vrlo važna i samo želim biti savršeno jasna, ovo izvješće ne bavi se pitanjem e, minimalnih i maksimalnih poreznih stopa. To nije uključeno u ovom izvješću. E, gospodin Sanci je to spomenuo. Unutar ovog izvješća ne spominju se nikakve minimalne ili maksimalne porezne stope. Tu želim biti potpuno jasna e, jer mi je jasno da je to vrlo kontroverzno područje za neke od vas. Dakle, mi se doista trudimo pobrinuti da i mali klubovi budu uključeni što je više moguće, što se tiče moljenih komentara. I upravo zbog činjenice što postoji toliki broj amandmana e, je teško započeti sa tim tehničkim procesom i tajništvo zapravo pokušava uvesti neki red u cijeli postupak i dovesti nas u točku gdje ćemo imati kompromise, no ti kompromisi nisu e, e, usmjereni ka stvaranju lažnog konsenzusa. Njihova je namjera prije da se uključi što je veći klub, broj klubova moguće sa jednim prihvatljivim tekstom za sve. Pitanje oko velikih četiri i računovodstvenih poduzeća, što je Moli spomenuo, tu postoji razlika pristupu izvjestitelja i o tome ćemo morati raspraviti sa izvjestiteljima u sjeni, možda čak i na plenarnoj jer e, doista tu imamo različite političke stavove. A što, še, što se tiče CCCTB-a, gospodin Zan je to spomenuo, mislim da to moramo raspraviti na razini izvjestitelja i izvjestitelja u sjeni, jer trenutno jasno je da komisija e, prihvaća jedan e, pristup u dvije faze za uvođenje ctctb a a naš pristup je neposredniji, brži, no moramo sastaviti tekst koji će komisija i drugi dionici prihvatiti, tako da moramo vidjeti kako to najbolje uobličiti. Što, što se tiče zviždača, Mislim da smo dobili velik broj korisnih komentara, postoje neke stvari oko kojih nije dogovoreno, primjerice fond za zviždače i o tome još moramo raspraviti sa izvjestiteljima u sjeni. Što se tiče transparentnosti, gospodin Zani je to spomenuo, mislim da to spada tekst o odboru o kodeksu ponašanja gdje je potrebno uvesti veću transparentnost, to bi moglo biti od velike koristi. Oni od nas koji su čitali dokumente tog odbora u proteklo vrijeme vjerojatno također smatraju da bi to bilo od koristi. Dakle, morat ćemo dobiti još informacija od vas o vašem zamisli o registru poslovnih subjekata i kako bi to funkcioniralo. To bi moglo biti od koristi da bolje shvatimo vaš prijedlog. Što se tiče uloge banaka, to spada pod tekstove koji su podneseni pod naslovom borba protiv pranja novca. Dakle, o tome ćemo razgovarati također na sastanku izvjestitelja u Sijeni. I za kraj, posljednja dva govornika su spomenula neke stvari sa kojima se u potpunosti slažem. Dakle, gospodin Fernandez je govorio o poreznim oazama, e, imamo i tekst o tome, o točnim kriterijima za identifikaciju poreznih oaza. Mislim da je čak više kolega tu podnijelo amandmane, dakle to ćemo razmotriti. A ključno je da idemo korak dalje od pristupa OECD-a, a mislim da se cijeli dom slaže da bi tako trebali postupiti. Tu imamo konsenzus. I za kraj naglasila bih e, Nešto što je gospodin Sanz spomenuo, izvješće jest strukturirano u tri dijela što se tiče aneksa preporuka. Imamo transparentnost, koordinaciju i konvergenciju. No, važno je da što se konvergencije tiče, izvješće ne zauzima nikakav stav o minimalnim ili maksimalnim poreznim stopama. Kada se govori o konvergenciji u ovom izvješću, radi se o tome da se dobije konvergencija unutar pojedinih procesa, sustava, definicija, kako bi se konkurentnost, e, konkurentnost na tržištu provodila jasno, a ne e, na mala vrata. Dakle, nadam se da će kolege također e, interpretirati tekst u tom smislu i još jednom zahvaljujem na svim komentarima. Hvala Anneliz. Glasanje je na rasporedu i nadamo se da će predgovori biti uspješni 1. prosinca na plenarnoj u, u siječnju, no koliko smo čuo oba izvjestitelja željela bi to staviti još ove godine u prosincu na raspored plenarne sjednice, ali 1.12. bi značilo da moramo glasiti o tom, inače nećemo stići za plenarnu Strasburu broj 2. Dakle, svi su obavješteni o tome da moraju poraditi na pripremi e, rasporeda za plenarnu 2 u prosincu. Ovime zatvaramo ovu točku dnevnog reda, čime odmah predlazimo, ukoliko je Siligular spremna, na sedmu točku dnevnog reda. Uloga Europske unije u okviru međunarodnih financijskih, monetarnih i regulatornih institucija i tijela. Siligular je izvjestiteljica, imam čast dati joj riječ, izvalite. Hvala vam na toj česti. Ipak, ipak govorit ću francuski kada odimo prevoditelje. Dakle, zahvaljujem se svima koji su uložili amandmane e, i e, bilo izvjestiteljima u sjeni ili drugim kolegama. Uloženo je 177 amandmana, namjeravali smo predvidjeti nekoliko sastanaka izvjestelja u sjeni, jedan među njima i sutra i to će nam omogućiti da um, sročimo kompromisne amandmane. Nekoliko primjedbi i jedna zaključna primjedba. Prvo, amandmane e, i dokad se oni mogu uložiti. Komisija je načinila na osnovu članka 138. stavka 2. i jedan e, zakonodavni prijedlog e, koji je o eurozoni i prema tome morat ćemo ga uzeti u obzir. E, neki kolege su protiv onog što sam ja predložila da tražimo od komisije da to naprave, ali sada imamo pravnu utemeljenost i htjela bih da to napravimo. Mislim da bi bilo dobro e, i pristojnije reći da je komisija na tome radila i onda možemo reći s čime se slažemo, s čime se ne slažemo. Drugo, pitanje vezano za transparentnost. Kolege su načinili različite primjedbe u različitim stupnjevima. Sven Giegold je otišao najdalje. Svi se slažemo da je potrebno poboljšati transparentnost, međutim treba nakon toga vidjeti što je najbitnije, najpragmatičnije, koliko daleko moramo ići po pitanju izvješća na vlastitu inicijativu ovog parlamenta. U svakom slučaju vidimo da se počinje nadzirati konsenzus. Određen broj amandmana insistirao je na tome da u nekim organizacijama se ne bave dovoljno pitanjima transparentnosti u odnosu na potrošače ili pak na zaposlenike u tom sektoru. Mene to ozbiljno ne smeta, samo trebamo vidjeti kako se tako nešto može uklopiti. Podsjećam vas da posljednji puta kada je ovdje bio Mario Dragi, da je e, ukazao da se sada malo otvaraju po pitanju transparentnosti u e, Europskoj središnjoj banci i u odnosu na neke druge organizacije, odnosno stvari koje oni rade. ja mislim da ako postoji dobra volja i određenih ustanova, da je to najbolji temelj na koji možemo graditi, a poslije nas ništa ne spriči da imamo interinstitucionalni sporazum. Nadalje, što se tiče odgovornosti polaganja računa, kako e, možemo neke stvari učiniti preciznijima u odnosu na prvobitni tekst? I tu mislim da postoji konsenzus među pojedinim klubovima zakona e, zastupnika kako bi se povećala ta odgovornost u odnosu na komisiju, na središnju banku, EBA, e, ESMA i OPU i e, SSM-om. Postoji čitav niz ustanova koji se pojavio u posljednjih pet godina i e, moramo ojačati i više strukturirati dijalog s tim ustanovama. Ponavljam, moramo to učiniti na pragmatičan način i kako bismo stvari malo više formalizirali. Nadalje, četvrto, dakle, što radimo s onim ustanovama kao što su FSB i G20, gdje je Europa zastupljena putem europskih organa i istovremeno e, tamo su zastupljene neke od država članica. E, što onda činiti kada se radi o postupku suodlučivanja u kojem radi i e, vijeće i ovaj parlament. Osobno mislim da bismo mogli najbolje napredovati na osnovu pojedinih etapa koje smo nedavno postigli. Recimo, e, pitanje vezano za bankovnu uniju. Postoje zajednički zakonski propisi, neki zajednički organi ili putem SSM-a ili EBA-a E, dakle, e, kako postići to da EU unija prema van ima zajednički stav? Inače, krajem rujna i početkom listopada bila sam u Washingtonu kako bi se tamo srela s bitnim dionicima pišući ovo izvješće. Ne, ne treba idealizirati e, to da se mi slažemo s Amerikancima jer e, ima stvari gdje se nećemo složiti. Međutim, Amerikanci bi e, htjeli vidjeti koherentnost u Europi. E, recimo Shelby koji je na čelu tijela za banke, oni e, zapravo imaju neka tijela kako bi nadzor vršile stručne tvrtke, ali isto vremeno kako bi zakonodavac bio u mogućnosti da radi svoj posao. A primjerice, kada gledamo situaciju sa Dodd-Frankom, onda vidimo da postoje stvari oko kojeg bi bilo dobro da se složimo. Znate da e, pitanja vezana za financije nisu dio TTIP-a i p-a e, mnoga mjerila nisu sada tu e, puno E, uznapredovala kao dosjeje. Ali e, mislim e, da bi smo mogli pokušati tražiti koherentnost u onim dijelovima koji su vrlo značajni na financijskim tržištima. Dakle, trebamo vidjeti na koji pragmatičan način možemo ostvariti napredak ne smijemo staviti stvari koje će biti previše obvezujuće, ali istovremeno e, svi moraju početi nešto raditi. E, znam da već postoje e, konsultantske skupine i mislim da bi odluke koje se donose u Europi da bi ih trebalo braniti izvan Europe. To nije ni više ni manje od onoga što to treba napraviti u interesu Europe. I moram reći e, da sam i jako protivna toga da kada se nešto odluči, kada nešto svi mi odlučimo, da netko to onda u e, trećim zemljama pokušava razrušiti. I e, to se postiže u nekim državama, ali jako se tome protivim i važno je također da slijedimo ono što je odlučeno u Bazarskom odboru. S izvjeteljima u sjeni pokušat ću dakle, organizirati dobre kompromisne amandmane. Želim da kompromis bude što je širi mogući, iako je jasno iz određenih amandmana da neki ne žele da u međunarodnim organizacijama Europa ima e, ima zajednički stav. E, dobro, to oni tako misle, ali mislim da onda njih nećemo uključiti u konsenzus koji se čini da je prilično e, velik. Hvala Silvi, a sada Sirpa koja je izvjestiteljica u Sijeni. E, hvala lijepa, zahvalit ću se Silvi na dobroj suradnji jer e, to je učinila s puno entuzijazma i intelektualnih mogućnosti. E, tako je dobro analizirala i amandmane. Ova kategorizacija u četiri kategorije jako je dobra. E, tako je dakle dobro bilo podijeliti u četiri tematska područja amandmane jer e, vidimo da je to nešto što e, se radi e, dobro. Radi se na povećanju transparentnosti, odgovornosti, integriteta i koherentnosti ono što europljani onoga što bi europljani trebali raditi tu čini se postoji konsenzus. Druga tema jest kako treba raditi da se postigne veća koherentnost Europe, da tako kažemo, i jedinstven sjedište Europe u inozemstvu. U parlamentu smo podijeljeni po tom pitanju, moramo se međusobno dogovoriti e, koju liniju slijediti. Jedino što mene brine je da ne bismo imali e, postupak e, koji bi bio previše odmiren, dakle da se postigne e, nešto što neće voditi nikamo zato što ćemo previše toga postići uzeti u obzir. Ja se nadam da ćemo uzeti u obzir one amandmane koje kažu da je to vrlo važno ne samo za jedinstvo Europske unije, već i za veću konkurentnost i bolju poziciju europskih tvrtki na međunarodnim tržištima. Dakle, nije ovo samo a, akademsko pitanje o poziciji Europske unije, već je to i sasvim praktično pitanje kako ćemo se mi nositi, kako ćemo se nositi prema tržišnom natjecanju i e, to u cijelom svijetu. A osim toga, kako možemo imati bolji propis, a istovremeno izbjeđi i te dvostruke norme koje sada postoje i koje toliko brine, brinu Amerikance. Zatim mislim da treba uzeti u obzir amandmane i činjenica da e, parlament ima tu e, veliku ulogu. To samo e, može pokazati te smjernice. Ja bih istvojila pitanje siveg bankarstva i moramo li to uzeti u obzira kao i crowdfunding? Svi mi to jako volimo, međutim, ako nemate pravične prijedloge, e, prije ili kasnije to će se nekome itekako biti o glavu. Imamo li mi e, dakle političku volju da to proguramo ne samo u Europskoj uniji, već i na međunarodnim tijelima? I još e, jedna stvar, e, to su preporuke za BEPS OECD-a. Hoćemo li se e, mi tu pozivati na iste reference u istim dijelovima svijeta, u različitim dijelovima svijeta i hoćemo li mi tu stvoriti preklapanja Prema tome, više ujedinjeni koherentni pristup je e, dobar, ambiciozan, ali moramo imati na umu da se također radi o aspektima tržišnog natjecanja. Mm, moramo e, gledati e, i kakve ćemo norme načiniti jer to će postaviti presedan. A također moramo gledati i na međunarodne forume G7, G7 i G20 su skupine koje itekako gledaju na to što smo mi odlučili. Mislim e, da također e, moramo dakle biti i koherentni i ujednjeni, ali prvo e, i najvažnija je transparentnost. Hvala e, Sirpa. Sada u ime SND-a Hvala. I ja ću govoriti francuski. Želim se zahvaliti Silvi Gular najprije čestitam na izvješću, a zahvaljujem joj se također na suradnji i na tome da želi biti uključiva. Prema tome baš je lijepo raditi na ovom izvješću. Poruka koju želimo postati e, institucijama, naročito državama članicama, je želja za više transparentnosti, više polaganja računa, uzimamo u obzir e, opći interes, demokratsku kontrolu, veliku zastupljenost eurozone i Europske unije. I iz tog razloga važno je da u ovom parlamentu i postoji većina koja će stati iza te e, podrške. Dakle, postoje konvergentnost između svih tih elemenata, e, ali kada dođemo do transparentnosti, tu već ima nekih nijansi. Mi se zalažemo za obavezni registar transparentnosti. Dodala bih da je transparentnost e, jako dobra Međutim, postoji rizik da građani budu preplavljeni informacijama, što bi značilo da zapravo ne obrate pažnju na one koje su bitne među njima. I zato smo trebali e, podržati nevladine organizacije koje su tu kako bi orijentirali potrošače i građane. Što se tiče euroskupine i Europske unije, vidimo da postoje velike razlike. Moj klub zastupnika naravno želi da euroskupina e, i Europska unija budu e, zastupljene e, na jedinstven način. Do toga neće doći sutra, ali trebamo otvoriti mogućnost za to. Ne znam trebamo li odrediti neki rok za takvu e, zastupljenost koja će biti jedinstvena, odnosno predstavljanje Europe na jedinstven način. Možda to e, bi e, postaklo cijeli proces. Ne mislim da moramo biti jednoglasni, ali moramo govoriti na način na koje će se će to imati težinu. I još jedna stvar. Da li itko e, može misliti da će jedna od zemalja članica, bez obzira na to koliko ona može biti važna, biti sama e, dovoljno jaka, imati dovoljnu težinu u odnosu na Kinu ili Sjedinjene američke države. Jer e, takvi stavovi koji se kriju iza nacionalnih interesa je nešto što zapravo u potpunosti pripada prošlosti u svijetu koji je globaliziran. U odnosu na međunarodne financije moramo imati dobar pristup kako bismo branili i e, naše vrijednosti, naše e, naše jedinstvo, naše e, nacionalne interese. I mislim da bismo morali se organizirati na taj način e, jer e, podržavam amandmane nekih klubova koji kažu da se ne smije ići na privatnu arbitražu, već samo arbitražu javnih tijela. Ehm, e, mislim da kako bismo bili jasni po pitanju poruka vezano za financije, da je bolje usmjeriti se na ona tijela o kojima imamo izvješća sa e, puno informacija u njima. Hvala. Hvala. E, predstavnika ECR-a sada nema, ali će doći. Sada Miguel Viegas iz GUE. Dobar dan. Želim naglasiti da za sada nismo pratili analizu i sadržaj e, velikog dijela ovog izvješća. I to iz jednog razloga koji mi se čini vrlo jasan. Politički gledano, mi smo upravo na suprotnim stajalištima E, cijele kupne ideologije na koje se temelji ovo izvješće. E, da, u redu je zalagati se za stabilnost financijskog sustava jer će se na taj način e, resursi dobro rasporediti. Međutim, mi se razlikujemo u tome kada gledamo gdje treba ležati izvor te stabilnosti i smatramo naravno da treba ispraviti nestabilnost financijskog sustava koja danas postoji. Nestabilnost je u osnovi tu eh, radi privatizacije financijskog sustava do koje je došlo 80. godina. Treba dakle eh, naći rješenje u tome da se javnim eh, nadzorom to ispravi. E, ispričavam se onima koji misle drugačije, ali takav je naš stav. Moram još tome dodati da će vrijeme pokazati da smo u pravu. Slažem se istovremeno da je potrebno da postoji veća transparentnost. Moramo tražiti da institucije koje govore u ime naroda budu više transparentne Trebamo imati međunarodne norme za transparentnost i za polaganje računa. Jer kada se polažu računi i kada se radi o političkom dijalogu, to je u redu, ali ne slažemo se s idejom da eurozona i Europska unija trebaju govoriti jednim glasom. E, možda bismo mogli govoriti, mogli govoriti 28 glasova, ali to ne bi bilo u redu. Ne slažemo se s idejom da postoji međunarodna financijska institucija je jasno da to samo odalećuje e, one koji donose odluke od građana. Jer e, ta bi se institucija u osnovi samo trudila da dobije demokratski legitimitet, ali svi znamo kako se to u praksi završava. Smatramo da je ova ideja u potpunosti nekompatibilna sa kulturnom i političkom raznolikosti koja danas vlada u Europskoj uniji. Jer to je zapravo neka vrsta jednoumlja, kao da postoji samo jedan mogući E, sustav ekonomskog i socijalnog e, razvoja, mi smatramo da se ne možemo ići protiv toga da svaka država slijedi ako želi svoj vlastiti put. Mi govorimo o tome da treba govoriti jednim glasom. Međutim, kojim glasom? Glas Europske unije je glas interesa velikih financijskih institucija. Iz tog razloga mi ovdje imamo rezerve. E, trebali bismo stvoriti dakle je što što će govoriti jednim glasom u ime Europe, ali to bi samo značilo da ustanovljavamo još jedno neoliberalno tijelo e, i to bi značilo da bi se socijalna država samo smanjila ali nećemo pomoći da se riješe problemi današnjice. Primjera radi, u Portugalu ćemo uskoro oformiti vladu koja bi se mogla nazvati lijevom vladom, ali u političkoj e, platformi do kojih je došlo nekoliko političkih stranaka namjeravaju prestati s privatizacijom koja sada vlada, u području prometa kako bi prometni e, sustav i dalje ostao u e, javnim rukama. Ali to je bila preporuka u okviru europskog semestra koja se gotovo htjela nametnuti Portugalu. Jer eto, treba se boriti dakle protiv ovakvog jednoumlja jedina ideološko gledanje koje zapravo uopće ne odgovara onome što stanovnici žele, jer Portugal je na posljednjim izborima pokazao da e, građani žele drugačiju politiku od one koja se do sada vodila. Drugim riječima, ne treba nam još jedan dodatni instrument koji će utjecati na suverenost e, jedne države, u ovom slučaju Portugala, i e, potvrditi projekt s kojim se mi ne možemo složiti. Hvala. E pa, mislim da ovo ide puno dalje od onoga čime se sada bavimo, međutim, Silvi će sve to riješiti. A, e, e što se tiče zelenih i dalje e, ga, mijenjate Svena. Da, ja sam danas i dalje Sven Gigol. Dakle, Filip Lambert je danas Svena eh, Giegold, eh, jer eh, da, ne mogu nikako zamijeniti Svena, on je nezamjenjiv. Evo, moram reći najprije da su zeleni e, oni koji se zalažu za jednu federalnu perspektivu, dakle sve jaču uniju i tu mislim da se nekako e, slažemo s izvjestiteljicom, važno je to naglasiti. Ali e, sve veća integracija ne može se istovremeno voditi sa smanjenjem demokracije našeg političkog sustava. Znam da se Silvi s tim slažem. Ali kako je došlo do krize eura, e, transfer e, nadležnosti na federalni europski nivo e, prati barem nominalno smanjenje demokratske nadležnosti na nacionalnoj razini. Međutim, to je možda samo nominalno tako jer moramo reći da do toga zaista ne dolazi, barem ne u Francuskoj. A svi nacionalni parlamenti imaju mogućnost nadzora koji je barem jednako e, značajan kao i u Bundestagu u Njemačkoj. Evo nedavnog primjera. Ako u Bundestagu zastupnici žele dobiti dokumente od države, oni imaju pravo to dobiti, a u mnogim državama članicama, uključujući i u e, mojoj, e, teško je da zastupnici dobiju ponekada određene podatke. Dakle, e, Znamo da tu ima puno nijansi, puno sivih zona, ali to je vrlo bitna tema. Transparentnost je bitna i ja nisam e, e, uvijek obiručke za to, ali svejedno. E, kada ste govorili e, francuski na engleskom ste spomenuli to polaganje računa i nazvali ste accountability, jer zapravo na francuskom mi nemamo pravi izraz za to. To jednostavno znači da nitko ne može, zastupajući Europsku uniju, bilo što govoriti u međunarodnim forumima kada dakle zastupa eurozonu. Htio bih da se taj dio teksta ojača jer već je tekst dobar, ali treba tražiti od komisije da formalizira način na koja, odnosno traži od vijeća da komisija to više formalno e, radi kada zastupa eurozonu u međunarodnim tijelima. Što se tiče ISB-a, organizacije koja se bavi e, knjigovodstvenim normama, ona ima poseban status jer su odluke donesene na osnovu jako odluka koje su jako politički orijentirane. A sada se u tom tijelu donose e, odluke koje su u potpunosti netransparentne. Mislim da bismo ovo izvješće trebali iskoristiti da ih tu malo pozovemo na red i da vidimo da europske institucije e, moraju imati e, ulogu u određivanju e, knjigovodstvenih normi. Prelazim sada na MMF. Kada smo raspravljali o ovom izvješću, svi smo se većinom e, bili da moramo imati međunarodni instrument za restrukturiranje državnog duga. Znam da se izvješću govori o institucijama, ne govori se o samom sadržaju, ali bilo bi dobro da se to spomene u onom dijelu koji se odnosi na Međunarodni monetarni fond. I još jedna stvar vezana za ono što sam malo prije nazvao federalnim pristupom. Kada gledamo od kojima koje nadležnosti u današnje vrijeme, Europska unija nije sve moguće, dakle nema sve nadležnosti niti odnosu prema međunarodnim organizacijama. Prema tome moramo pažljivo gledati kako neke stvari odražavamo, kako bismo putem te jedinstvenom zastupljenosti učinili nešto kako Europska unija ne bi imala nadležnosti koje nisu u njezinim rukama. S jedne strane, neke nadležnosti su u rukama država članica i tu nema potrebe da imamo jedinstvenog predstavnika, a tamo gdje Europska unija ima nadležnost bilo bi dobro da imamo jedinstvenog predstavnika. Evo, završavam e, sa e, onim što je naglasio i Sven Giegold koji je to briljantno rezimirao. Hvala, a sada Marko Zani u ime FDD-a. Hvala predsjedniče, zahvaljujem se i čistiteljici na njenom e, dijelu rada. Ja ću se osvrnuti na dvije točke gdje postoje veće razlike što se tiče pristupa kojim imamo po pitanju ove tematike. Ali prije nego što pređem na same razlike, e, moram reći što mi možemo podržati, i oko čega se apsolutno slažemo, a radi se o dvije bitne e, teme, a to je transparentnost. E, to vidimo u radnim skupinama pojedinih klubama E, tu je sasvim sigurno e, veliki konsenzus koji postoji na tu temu. E, to se vidi kada se radi o upravljanju krizama i upravljanju financijskim sustavima. Vrlo je bitno da stupanj transparentnosti bude velik i da ga mogu razumjeti sami građani, jer sami građani često ne uspijevaju shvatiti koji razlozi leže iza odluka koje se donose, niti na koji način se te odluke donose. Druga tema koju ćemo podržati i s kojim se apsolutno slažemo, to je e, demokratsko polaganje računa, demokratska odgovornost, taj accountability. I kolege su već o tome govorili. Mislim da je vrlo važno da se u tom izvješću e, traži da Europski parlament, koji je jedino izabrano tijelo među europskim institucijama, dakle da uzme u obzir te e, odluke i da nadzire odluke koje se donose kako u fazi donošenja, tako i provjere provedbe tih donesenih odluka. To su dakle dva aspekta koje u potpunosti podržavamo i nadam se da će iz toga izrasti dobri kompromisi e, u Europskom parlamentu. Postoji jedan dio s kojim se manje slažemo i koji se odražava u amandmanima koje je naš klub uložio, a to je jedinstveno predstavljanje e, Europske unije u međunarodnim organima. E, političkog stajališta, imaju dakle različite pozicije. Međutim, Europska unija u današnje vrijeme nije još spremna da ima jedinstvenog predstavnika i e, nametnuti nešto tako s našeg stanovišta moglo bi biti kontraproduktivno. Mislim da je u današnje vrijeme naročito važno kada gledamo financijske u uredbu da uzmemo u obzir razlike koje danas postoje u 28 država članica. Mislim da je bitno i nužno da svaka država članica e, može zadržati ono što je bitno u njenom sustavu, dakle da pazi na to kako se donose odluke e, za ono što može biti bitno u različitim financijskim sustavima. Danas govorimo o odluci koju je donio FSB, Financial Stability Board, o, o kapacitetu apsorpcije. E, dakle, o načinu na koje banke mogu apsorbirati gubitak kapitala. Takav način procjene rizika koji koristi FSB zapravo je e, na uštrb onim bankama koje su više e, u sustavu komercijalnih banaka. A to je slučaj s većine talijanskih banaka, dok je to e, je taj sustav nešto što ne ide na uštrb bankama koje su više investicijske banke. Iako u tim e, investicijskim bankama, tim poslovnim bankama se preuzima veći rizik. Jer takve banke su inače češće u e, anglosaksonskim zemljama. Dakle, e, to je ilustracija ovoga što želim reći, da odluke koje se donose u takvim tijelima mogu imati i vrlo negativne učinke s obzirom na to da su financijski sustavi u pojedinim državama različiti. Nadalje, danas smo razgovarali i e, o različitim institucijama i e, Europskom parlamentu jesu li e, državne obveznice e, one koje imaju ili ne, nemaju rizik. Dakle, to je nešto o čemu se raspravlja, ali i oko toga nema konsenzusa. Primjera radi, odlučimo li danas da će državne obveznice, što je pokazala kriza, da se naravno ne radi o financijskim instrumentima s nultim stupnjem rizika, ali e, utjecaj koji e, bi e, bio ako se odluči ovako ili onako na pojedine države bi mogao biti ogroman jer u Italiji postoji 400 milijardi eura državnih obveznica. Dakle, e, sama je politika e, odlučivala o tome e, gdje, kako će se one zavoditi u računovodstvu. Dakle, kada bi se odjedanput morali promjenjivati postoje 50%, onda bi odjedanput u talijanskim bankama bilo 200 dodatnih milijardi. Dakle, mislim da je jako bitno da se sve te razlike uzmu u obzir. A stav izvjestiteljice kao i nekih velikih klubova bi htjeli da s vremenom dođe do jedinstvene zastupljenosti znam, ali mislim da bi bilo dobro da se mi sjednemo možda u jednom manjem formatu i raspravimo o različitim aspektima koje to implicira. Hvala lijepa. Evo, još se netko javlja za riječ, izvolite. Hvala vam predsjedavatelju želim ukazati na neke elemente. Ja sam u Rumunskoj, e, u mojoj zemlji, e, bio članom e, odbora za nadzor osiguravateljskih društava i dio financijskog nadzora. Što se tiče ovog e, izvješća, e, rekao bih nekoliko stvari o europskim e, institucijama i njihovim nadzorima. Znate, recimo, da se nadzire osiguratateljski sustav, a ti su sustavi povezani s međunarodnim organizacijama po mom mišljenju što se tiče zastupljenosti, odnosno predstavnika u tim institucijama vlada potpuni nered. Naime, e, Europska unija je zastupljena na različitan način u različitim institucijama. Imamo ESMU, EOPU, imamo Europski sistemski e, odbor za e, sistemske rizike. financijski sektor u različitim e, državama zastupljeni su na različite načine u međunarodnim e, organizacijama. Ponekad e, čak ni ne, ne znaju, nisu svjesni da postoje europske organizacije koje imaju predstavnike u tim istim organizacijama. Dakle, dolazi do dvostrukog zastupanja izvješće poziva na europsku zastupljenost u međunarodnim organizacijama, poziva ih da surađuju kako bi se stvorila globalna, odnosno zajednička organizacija koja bi predstavljala Europsku uniju u tim e, okvirima. Dakle, Mislim da nacionalne nadzorne organizacije zajedno s onim na europskoj razini e, već postoje. U 28 država članica postoje različite nadzorne organizacije. Neke od njih e, su odvojene, neke nadziru samo e, segmente tržišta, a u nekim državama članicama postoji tek jedno ili dva tijela koje nadziru sva ta tržišta a već imamo i OPU i ESMU i EBU. E, to su potpuno različita tijela. Mi bismo trebali standardizirati e, to e, područje ako želimo osnovati praktično europsko zajedničko tijelo. Mi dakle moramo pozvati države članice u da e, imaju jedno, dva ili tri tijela, jer u trenutačno, trenutačno e, postoje vrlo različite organizacije tih e, tijela. Dakle, moramo standardizirati predstavljanje Eh, Europske eh, unije u smislu nadzornih institucija u okviru međunarodnih eh, organizacija. Nije naime jasno uvijek tko koga zastupa, dolazi do preklapanja organizacije štalju zastupnike u različite međunarodne organizacije koje se odnose na osiguranje na privatne mirovine, financijska tržišta. To je ono što moramo učiniti kao sljedeći korak. 2013. u Rumunjskoj tri nadzorna tijela su se spojila u jedno i to u roku od 24 sata sada djeluju kao e, jedinstveno tijelo koje nadzira tri e, tržišta. Međutim, ne postoji e, sinergija između tri, da tako kažemo, krila tog tijela. Postoji jedan predsjednik i tri potpredsjednika, a sastaju se na razini e, vijeća. Mi trebamo sličnu situaciju prebaciti i na druge države članice. Mi moramo ustanoviti razinu zastupljenosti nadzornih tijela na europskoj razini u Frankfurtu. Hvala vam lijepo. Hvala. Gospodin Fernandez se javija za riječ. Hvala vam predsjedniče želim kao prvo zahvaliti i čestitati e, našoj kolegici Gular na ovom e, izvješću. Mislim da bi ovo mogao biti značajan korak prema naprijed. iskorak u smislu upravljanja eurozonom. E, ključ je europska zastupljenost u MMF-u istaknuta je ova ideja koju ja pozdravljam. No isto tako e, žalim e, što je stav izvješća pet predsjednika taj da ta zastupljenost mora pasti na predsjednika euroskupine. A ja smatram da bi to e, mogao biti recimo potpredsjednik e, zadužen za eurozonu ili povjerenik za gospodarske poslove ne želim e, ići u političkom smjeru, no ja smatram da bi to trebala biti osoba koja ima veze s komisijom koja je prije povjerenik nego predsjednik eurozone. Imamo i druge razvojno, razvojne banke i da bi u njima isto tako trebali imati jedinstvenog e, predstavnika e, također u organizaciji za međunarodna poravnanja ovo jest po mišljenju e, prilika da parlament nastupi jedinstveno, e, jedinstveno to e, pozdravljam i doista smatram ćemo na kraju ste proizvesti dobro izvješće. Hvala vam. Ako se više nitko ne javlja za riječ, Za čitav niz tijela, po mišljenju, mom mišljenju, postoje različite odgovornosti. Neće funkcionirati po mišljenju ako nemamo pravnu ravnotežu kontrole. A sada dajem riječ Silvi. Jeste li željeli nešto reći? Mm, uvijek pozdravljam javljanje komisije. Obično predsjednik daje, riječ, međutim komisija ako se javlja za riječ neka izvoli. Imamo radni dokument i današnji e, razgovor. Komisija je predložila tekst o vanjskom zastupanju. I dok čitamo ove tekstove vidimo da smo na zajedničkom eh, stajalištu. Što se nas tiče, mi smo ovaj prijedlog eh, uzeli kao dio provedbe našeg teksta. Dakle, mi eh, predlažemo nešto u okviru e, konteksta prelaska na drugu fazu ekonomske i monetarne unije. Dakle, to je nešto čemu težimo kada postignemo ekonomsku i monetarnu uniju. Također e, predlažemo poboljšanja za prijelaznu fazu, dakle poboljšanje e, zastupljenosti predstavljanju. U našem prijedlogu e, je jasno naznačeno da u područjima u kojima je nadležnost na strani Europske unije, onda ona mora imati jedinstvenog predstavnika. Dakle, riječ je o nadležnostima mi govorimo samo o područjima u kojima Europska unija ili europsko područje imaju e, stajalište. Mi doista računamo na dobar rad u Europskom parlamentu što se tiče vanjskog e, zastupanja, e, naši e, prijedlozi mogu samo ojačati Uniju. Ovdje nije riječ o tome koju politiku branimo, nego na koji način to činimo. Dakle, u prijedlogu mi ne govorimo o obrani nekih stajališta, nego o načinima kako ćemo ojačati europski glas. Hvala vam e, lijepo. Ovo je inicijativno izvješće. Nismo kanili dati riječ komisiji. Naime, ovo znači da je, inicijativa potekla s naše strane i kao takvo je nezavisno, međutim važno je znati uvijek i što komisija misli. Hvala lijepa, ali mislim da je ovo pitanje pristojnosti prema predstavnicima komisije koji su došli na naš sastanak. Dakle, hvala lijepa na svim ovim primjedbama. Htjela bih za početak se osvrnuti e, na određene elemente i to ne nužno pravim redom. E, Sirpa, da, e, mislim da bi ovo zaista bio element jačanja konkurentnosti E, tvrtki Europske unije. Tu se želim obratiti gospodinu Daniju. Ne mislim da su dva primjera koji ste uzeli. Da, jasno mi je što vi želite reći, ali ono što mi nije jasno jest e, kako to tako se mi ne organiziramo kako bi smo jasno govorili na jednim glasom, kako bi to zaštitilo banke. Jer e, stvari koje su se pojavile nisu nužno vezane niti za okvirnu direktivu za kapitalnim zahtjevima i e, sa rješavanje državnog druga. Ne znam kako e, bi e, se to zaštitilo na način na koji vi govorite. Mislim da moramo više razgovarati jer zapravo težimo isto. E, postoje naime europska pravila i svjetska pravila i već se o tome pregovara kada se govori recimo o otvaranju granica EU i tako dalje. Zato mislim da bi zaista bilo dobro da se ujedinimo kako bismo zajedno branili pravima ta pravila, a ako ih ne branimo zajedno neće dati e, to ništa više samim državama. Dakle, rado bih e, razgovarala s vama i pokušala naći neku zajedničku točku, ali ne vidim ovo kada vi se pozivate na suverenost koja nažalost e, zapravo ima sve manju težinu. E, to je naravno nešto o pa moramo razgovarati na sastanku izvjestitelja u sjeni i naravno bilateralno koliko god želite. E, slažem se kada se kaže ne smijemo reći da se oko svega slažemo, da postoji naravno pitanje o tome e, kako mi e, način zastupljenosti želimo. Ali moramo vrlo regiozno reći i tu se obraćam predsjedatelju. E, moramo znati tko je odgovoran za što. U federalnom sustavu koji dobro funkcionira zna se tko što radi i e, se nadležnosti ne brkaju. Recimo u MMF-u države članice e, izdvajaju sredstva za taj fond. To znači da države imaju i uvida u tome kako se to troši. Ja mislim da bi E, bankovna unija je bila upravo nešto gdje moramo tražiti zajedničku zastupljenost, e, iako se prilično slažem i s prijedlogom komisije. Ono što mi želimo e, reći je pokazati da smo ujedinjeni. Jer razmislimo li Izraelu o strategiji za 20-30 godina, ne vidim kako će Europa moći zadržati sve ona sva ona mjesta koja ima u pojedinim e, organizacijama. Slažem se s medi da se smati da se e, ne smijemo raspršiti na puno toga. Što se tiče knjigovodstvenih e, normi, Evo, iako u ovom izvješću se ne bavimo samim sadržajem, ali postoji nekoliko primjera gdje možemo e, se pozabaviti konkretnom stvarnošću. Slažem se s onim što je rečeno o e, organizmima koji se bave nadležnost, pitanjima nadležnosti. E, govorili smo o tome da se neke ustanove primice trebaju malo E, srediti. Netko je rekao da su one kompletno u neredu, što nisam baš rekla, ali u svakom slučaju malo više reda se tamo mora unijeti. Drago će biti raditi s kolegama jer mnogi amandmani su vrlo konstruktivni. E, I za kraj moram reći da u prethodnom sazivu smo puno e, napora i energije uložili kako bismo svi pokazali jedinstveno lice u ovom parlamentu. A što se tiče pitanja odgovornosti i polaganja računa, može se nas glas samo čuti ako je ujedinjen. I tako sam se nekako usmjerila. No, ovo će izvješće biti uspjelo samo ako ga se e, bude velikom većinom podržalo, uključujući i one od vas koji su pomalo sumnjičevi. ali mislim da je u ovom svijetu financija možemo neke stvari pokušati poboljšati, iako pritom kažemo da imamo sumnje u e, neke aspekte. Dakle, Europa je e, e, ona koja se zalaže i za socijalni model i za mnogo drugog, što ako Europa ne bude prisutna, možda bi situacija bez Europe bila bolja. U svakom slučaju u srijedu ću se sastati s izvjestiteljima u sjeni, a s drugima kada god žele na bilateralan način. Hvala Silvi. Što se tiče rokova, predviđeno je glasovanje 30 studenog i 1. prosinca, a plenarna u siječnju. Pređimo na osmu točku dnevnog reda, preporuke Europske komisije o pregovorima o sporazumu o trgovini e, uslugama, dakle o TISI. Dajem riječi izvjestiteljici. Hvala. Biću vrlo kratka. Zašto? Današnja tema je tek e, prvi osvrt na predložene amandmane. Prije no što uđem u detalje o samim amandmanima, željela bih e, e, samo dati najnovije informacije o najnovijim pregovorima o TISI početkom studenog koji se odnose na ovo izvješće vodili su se razgovori o što se, što se tiče obveza u financijskom e, sektoru e, što se tiče prava monopola, novih financijskih usluga, te e, tijela koje provode propise. Tu je i autorizacija u području financijskih usluga, to je isto bila tema govorilo se o raznim obvezama e, pristupa, pristupa tržištu. E, smatrala sam da je nužno to reći zato što se pregovori nastavljaju i vrlo je važno da i mi znamo kako se razgovori razvijaju. U tom e, smislu Što se tiče predstavljenih amandmana, predstavljeno je 73, njih 13 amandmana sam predložila ja za dodavanje nekih e, e, razmišljanja i ostalih 60 amandmana o kojima smo sve e, već razgovarali na prvom sastanka, sastanak sa izvjestiteljima iz Sijene. Već radimo na mogućnosti predstavljanja nekih kompromisa. Radili smo na amandmanima o velikim e, područjima kao prvo im postoji e, jasna razdioba između skupina koje žele uključiti i oni koje žele isključiti financijske usluge, dakle iz TISE. Druga skupina amandmana odnosi se na razinu ambicija, e, obveza za pristup tržištu. Treća skupina amandmana se odnosi na opseg normativnog dijela. Potom su tu i veze između TISE i drugih e, pregovora u okviru e, svjetske trgovinske organizacije, upravo o financijskim e, uslugama te potrebe za koherentnim okvirom za pružanje prekograničnih financijskih usluga priznavanjem ekvivalentnosti. Već smo se, ponavljam, susreli u Strasburu 23 listopada. E, taj razgovor je bio vrlo, vrlo koristan jer nam je ukazao u kojem smjeru trebamo dalje ići. Dakle, ustanovili smo opću strategiju i što se toga tiče mi nastojimo zadržati e, neku granicu u smislu amandmana da ih e, e, održimo u okviru onoga čime se bavimo u ovom odboru. To nam je bilo važno. Što se tiče ostalih amandmana, predstavljeno je deset kompromisnih amandmana u njima se pokušalo e, uvrstiti sve ono što su razni klubovi zastupnika predložili. Mi smo tražili od e, klubova da nam se pismeno očituju u smislu daljnjih e, komentara nakon prvog sastanka izvjestitelja u Sjeni. sada isto tako e, one, one grupe koje još to žele e, mislim da bi mogli to izvesti i sutra do sljedećeg e, sastanka dakle važno je da tekstovi dođu što prije i da budu dovršeni govorimo o obliku amandmana nastojimo smanjiti skratiti e, tekstove, e, smanjiti redundanciju i ponavljanja, dakle unijeti sažetije formulacije. Ne bih imala više ništa za reći što se tiče opće rasprave. Naravno, na raspolaganju sam vam za sve ostale e, komentare i pitanja. Hvala. Sada dolazimo do izvjestitelja u Sijeni. Manuel Tomse i Pučana. Gospođa Moska je bila poprilično otvorena prema našim eh, prijedlozima i sugestijama. Mislim da smo postigli dosta dobar kompromis s obzirom na kratkoću eh, vremena. Mislim da je tekst dosta dobar, eh, postoje naravno problematični dijelove nemamo još konačnu verziju, e, možda će još biti promjena u tekstu. E, kao prvo, prvi kompromis A, smjer je dobar, to je zanimljiv prijedlog kojeg podupiremo, uključujući i komisiju i e, rizike arbitraže. Kompromis B u prvom dijelu se je u suprotnosti s pregovorima koje smo provodili posljednje dvije godine kao i kompromisu C. U, pod točkom C se kaže kako ne smijemo ponovno otvarati e, pregovore za druge e, e, sporazume. Zatim govorimo o ekstrateritorijalnoj primjeni europskih pravila na podružnice europskih tvrtki u inozemstvu. Što se tiče C i D kompromisa, formulacija je dobra, no mi ćemo još raditi na našem e, kompromisu. Što se tiče e, točke E, vrlo je dobro, e, prilog o financijskim uslugama općeg sporazuma VTO-a, Međutim, e, posljednji dio je u suprotnosti sa čitavim stavkom. E, F, što se sadržaja tiče, e, sadržaja dobar je, ali govorili smo o tome u horizontalnom poglavlju koji se odnosi na sve dijelove. Mi se slažemo da ga zadržimo to. Kompromise G, govorimo o nadležnostima, kad govorimo o poreznim problemima, moramo biti međutim vrlo oprezni kada su u pitanju kompromisi, jer bi oni mogli izazvati daljne probleme u pregovorima. Možemo to zadržati, međutim priznati da je posljednja riječ na inti. E, točka H, imam izvjesnih e, dvojbi, zašto bi prilog VTA e o financijskim uslugama povezanim sa zaštitom do toga podataka mora biti poboljšan. Ni drugi dio nije posebice dobar, e, pučani se njemu e, protive. Tu su još dva kompromisa i mislim da treba pojasniti da kada se govori o mandatima i pristupima tržištem već su objavljene na zahtjev EPP-a. E, G kompromesa već sam rekla, to je zapravo kopija e, iz nacrta inte e, odbora, nacrta izvješća inte odbora. Nemamo konačnu, ponavljam, verziju no nadam se da će izvjestiteljica uzeti u obzir naše komentare. Veselim se budućem radu. Hvala. Hvala vam. A sada predstavnik iz ECA-a. Hvala, zahvalila bih izvjestiteljici na njenom trudu uloženom u iznalaženje kompromisa o ovim amandmanima i ispričavam se što nisam bila prisutna na posljednjem sastanku. Također bih jasno rekla da u potpunosti podržavam njen pristup e, u kojem pokušava održati ovo e, mišljenje unutar okvira nadležnosti odbora Ekon kako bismo najbolje mogli utjecati na rad odbora, a da ne idemo van svog dijela kruga djelovanja. No postoji neka područja gdje e, definitivno dodajemo neku dodanu vrijednost i to bih naglasila trenutni opći sporazum trgovinskim uslugama GETS o pružanju financijskih usluga samo gdje je to nužno za održanje stabilnosti i integriteta financijskog sustava to je trenutno primjenjivo e, na svega malenu grupaciju e, tisa dionika. Ja tražim da se to uključi u potpunosti u tisa i da se primjeni unutar VTO-a. Također bih e, upozorila na kompromis o oporezivanju imam na umu da je to doista visok politički prioritet u parlamentu, nazvala bih izvjestiteljicu, je obzir njena osobna iskustva unutar odbora INTA, da razmotri da li bi oporezivanje uobičajeno imalo svoje mjesto u ovakvom sporazumu. Dakle, podržavam potpunosti mjere OECD-a, BEPS i bilo kakav rad međunarodnih organizacija o pitanju oporezivanja, međutim nisam sigurna da li doista spadaju u ovo izvješće. Hvala. Hvala, Kej. E, za liberala, liberale nemamo nikoga. Met karti za Guj. Hvala predsjedniče, zahvaljujem izvjestiteljici na uloženom radu. Svakako ne radi se o lakom zadatku. Postoje kompromisni amandmani koje i mi želimo podržati uz određene izmjene, druge jednostavno ne možemo potpisati, usprkos činjenici da su neki od amandmana na izgled da objedinjavaju sva stajališta, no izvjestiteljica je doista dala sve od sebe kako bi uključila amandmane svih klubova, no svejedno postoje neke ozbiljne političke razlike, razilaženja e, po ovom pitanju koji jednostavno dovode u pitanje konsenzus E, jer smatramo da on neće u krajnjoj liniji biti izvediv, ali poslije ćemo vam svoja stajališta pojedinim kompromisima kao što ste zatražili. Osnovna poteškoća u svemu je da e, načelni pristup o trgovinskim pregovorima, stav komisije i samih institucija, usprkos činjenici da je vjerojatno nešto čemu se najmanje raspravljalo što se tiče javne rasprave i šireg sudjelovanja, da bi zapravo mogao biti najsvabuhvatniji sporazum uz TTIP. E, no, TTIP se raspravlja u javnosti, ali postoje zanimanje i za druge trgovinske sporazume, jer oni kada se javno počnu raspravljati e, veliku zabrinutost unutar građanskog društva i građana uzrokuju i isto tako u širim krugovima društva. I to čak do te mjere da veliki broj ljudi iz institucija samih je bio iznenađen, iznenađen načinom na koji se provode ovi pregovori, pretežno u tajnovitosti i van pažnje javnosti a e, ta javnost će svakako osjetiti rezultate odluka koje će biti donesete. E, iskreno govoreći, dakle, ne mogu podržati e, dogovore o TISI jer mislim da se načalno razilazi od onog smjera koji bi bio interesu građana Europe. No razmotrit ćemo sve kompromise i to što je progresivnije, pozitivnije moguće kako bismo se potrudili da najštetniji elementi tise barem u određenoj mjeri budu e, stavljeni na pažnju parlamenta i da damo sve od sebe kako bismo se pobrinuli da e, program liberalizacije koji kroz ovo sve prolazi bude e, ograničen što je to više moguće. Hvala. U ime zelenih Mihael Rajman. Hvala i mi bismo željeli zahvaliti se e, izvestiteljici na nacrtu. Određene točke možemo podržati, osobito što se javnih usluga i oprezivanja tiče, no nismo joj toliko bliski u tri ključna pitanja. Prije svega protivimo se e, klauzulama o mirovanju nacionalnog postupanja, ne možemo tu podržati kompromis. Druga stvar je pristup financijskim uslugama. Žao nam je što ova inačica ne odražava tekst od Brekon o TTIP-u i smatramo da komisija ne nudi nijakve mogućnosti dodatnog pristupa tržištu za financijske usluge. To je vrlo važno za nas i tu ne bismo željeli ići dalje. Dakle, barem očekujemo da se držimo teksta TTIP-a, odnosno mišljenja njemu. I treća stvar je e, regulatorna pitanja. Nismo zadovoljni sa podržavanjem e, potencijalnog e, shvaćanja GATT sporazuma, dakle osobito za sita a što se toga tiče i poslali smo već dodatne dosije e, gdje se vidi da se čak ide dakle dalje od prethodnih e, varijanti. To su naše tri glavna razloga za brigu oko ovog teksta u ovoj fazi. Hvala vama. Sada u ime fdd Marko Vali. Ne, ja sam Marko Zani, ali govorim u ime kolege Marka Valija koji se ispričava da nije mogao sada tu govoriti. Vrlo kratko pokušat ću evo, ukratko rezimirati naš stav. E, mi smatramo da je stav e, izvjestiteljice o punoj liberalizaciji financijskih aspekata neprihvatljiv. Mislimo da to nije dobar pristup, a osim toga smatramo da taj pristup ne uzima u obzir da financijska liberalizacija od 80. godina nadalje u Europskoj uniji e, načinila jako puno štete zbog dezindustrializacije u Europskoj uniji gubitaka radnih mjesta, a osim toga jako se poveća nejednakost, socijalna nejednakost i krajnje siromaštvo. To je ono što danas uviđaju bitni ekonomisti u svijetu. Stoga nam se čini da e, ovaj prijedlog nije ispravan. A isto tako što se tiče liberalizacije financijskih usluga, i činjenica da to treba postati jedna od prioriteta tize i da to e, bi trebalo biti jedan od bitnih elemenata zajedno sa stand odredbama. To nam se čini e, lošim jer e, ne samo na, u Europskoj uniji već i u skupini G20 da se to jasno vidjelo s financijskom krizom koja postoji 2009. godine. Mi smatramo da ovakav pristup e, može ugroziti rasprave o financijskom sustavu koji se sada vode i u Europskom parlamentu i europskim institucijama. Ovdje govorim o e, razdvajanju banaka i o porezu na financijske transakcije. Smatramo dakle da je e, ovo krivi pristup i ne ide rame uz rame s ovim što se sada odvija. Inače, imamo pet točaka koje želim naglasiti. Prije svega smatramo da trebaju države članice apsolutno sačuvati ovlast da eh, reguliraju eh, financijske aspekte i trebamo očuvati tu njihovu ovlast. Drugo, isključivanje financijskih usluga iz tog sporazuma, iz, dakle iz TIZE i mi smatramo da bi bilo bolje da postoji pozitivna lista, drugim riječima da se konkretno imenuju one službe koje postoje u okviru tog sporazuma i mi se apsolutno protivimo negativnoj listi što nam se čini da je to jedan hibridan e, pristup. Što se pak tiče odredba, baš kao što je rekao i kolega iz Zelenih, i mi se apsolutno protivimo bilo kakvoj odredbama standstill ili um, irreverzibilnosti. I, I još jedna važna stvar, tražimo da se napravi ex ante e, procjena utjecaja koju će načiniti neovisni stručnjaci e, kako bi se prije nego što se bilo što poduzme shvatili e, kakve posljedice i učinke bi mogao imati takav vid sporazuma. Hvala lijepo. Ukoliko se nitko drugi ne javlja za riječ, niti komisija, Izvjestiteljica može dati sažetak. Kao rezime svima želim e, zahvaliti na suradnji i na prijedlozima. E, posve je jasno iz ovog što smo čuli da postoje razmimo i laženja u smislu intervencije, odnosno uvrštavanja financijskih usluga u tizu. Jasno, bit će teško naći e, zajednički jezik. No, kao što sam već rekla na sastanku izvjestitelja u Sjeni, razumijem i prihvaćam bojazni koje su kolege izrazile, ali i kolege iz drugih e, klubova zastupnika. E, to razmimoilaženje e, u vezi ove teme e, može se međutim e, razblažiti na drugim točkama gdje možemo postići dogovor u nekim slučajevima doista dijelim bojezne. Dakle, mislim da vrijedi nastaviti zajednički rad u ovom smjeru pozivam e, sve one koji to još nisu učinili da pošalju komentare do sutra a sve kako bismo došli do konačne verzije teksta do sljedećeg tijesta, testa da ćemo e, novi datum za sastanak izvjestitelja u sjeni. Već je više puta rečeno, na ovaj način imat ćemo definitivan tekst o kojem ćemo se moći cjelovitije izraziti. Ja e, nastojim održati ovo mišljenje e, kako bi postigli širok u usuglačenost, ali i dati dodatnu e, vrijednost e, radu što se događa u odboru INTE naglašavajući posebice ono što nas najviše zanima i brine iako se ponavljam, iako je redundantno, mi nastojimo s ovim eh, eh, rezolucijom, s ovom rezolucijom nastojimo naći način da parlament ima ulogu i utječe na pregovore. I zbog toga smatram da u mišljenju budu jasno naznačene e, stavovi, odnosno smjerovi u kojima parlament može utjecati na pregovore. Isto e, po mom mišljenju su e, vrijedni kao i drugi pregovori kojima javnost polaže više e, pozornosti. Hvala. Hvala lijepo. Reći ću još samo da je glasanje 1. prosinca, odbor INTA glasat će 10. prosinca, tako da smo unutar određene vremenske stiske što se tiče rasporeda a plenarna je na redu siječnju. Zahvaljujem svima na doprinosima tijekom jutrišnjeg sastanka i vidimo se popodne. Završeni sastanak.